Ladies and uh, gentlemen, dear colleagues. Uh, Dame i gospodo, poštovani kolege i kolegice, mislim da je vrijeme da sada započnemo s našim sastankom. No prije samog početka dozvolite mi da vas podsjetim da ćemo imati web streaming ovog sastanka, osim za one točke o kojima se bude raspravljalo iza zatvorenih vrata. Ako nema primjedbi, predlažem da usvojimo dnevni red. Hvala. Idemo na sljedeću točku na dnevnom redu priopćenja predsjednika. Gospodin Kadek će doći u 4.15, do tada ću ga ja zamijeniti. Gospodin Kadek neće biti e, mogućnosti 17.6. doći na sastanak popodne, ali će imati kvalitetnog zastupnika, gospođa Engstrom će ga zamijeniti. To je što se tiče priopćenja. Ako nema primjedbi, odobravamo zapisnik sa sjednice 6. i 7. svibnja 2015. Vidim da nema primjedbi, zahvaljujem. A sada možemo prijeći na javno saslušanje. Danas e, ćemo održati javno saslušanje na temu jedinstveni europski znak za okoliš, uspostava minimalnih kriterija. Kao što znate, današnji sastanak u jedinstvenom europskom znaku temeljit će se na uredbi o zajedničkoj organizaciji tržišta na području ribarstva i akvakulture 1379 2013 Saslušanje će biti podijeljeno na panele. U prvom panelu ćemo govoriti o objektivnosti i valjanosti trenutnih sustava, ekoloških oznaka. Govorit ćemo o ulozi organizacija potrošača, nevladinim organizacijama, nacionalnim tijelima i organizacijama koje se bave konzerviranjem ribe i trgovinom ribe. Na drugom panelu govorit ćemo o mogućnostima i učinku europske oznake za okoliš. Govorit ćemo o prednostima i manama, rezultatima za koje se nadamo da ćemo ih postići. Govorit ćemo o sljedivosti, sigurnosti hrane i prevenciji. Također ćemo pokušati odrediti relevantne i transparentne kriterije za označavanje danas molim e, sve kolege i kolegice da ako žele postave pitanje našim stručnjacima, kod postavljanja pitanja molim vas da, da kažete konkretno kojem stručnjaku se obraćate. A sada možemo ići na prvi panel, objektivnost i valjanost trenutnih sustava. Naš prvi stručnjak Gospodin Gus Pastor, predsjednik Udruženja Europske unije prerađivača i trgovaca ribe. Imate 25 minuta. Izvolite. Thank you very much, Mr. President. Zahvaljujem predsjedniče, dame i gospodo. Zahvaljujem što ste nas pozvali kako bismo pomogli u razjašnjavanju ovog pitanja. Pitanje je prilično komplicirano i e, žudno očekujem raspravu. Već ovaj naslov nam govori koliko je stvar komplicirana, zato što sugerira dvije različite stvari. S jedne strane jedinstvenu oznaku, s druge strane minimalne kriterije. Imamo li obje stvari ili samo jednu od te dvije? Mislim da ću dati neke relevantne informacije za ovu raspravu. Vrlo kratko, ovo će biti moja prezentacija. Htio bih reći vrlo kratko od kosmo. Nakon toga ćemo vam dati pregled nekih definicija i razvoja događaja, a nakon toga bismo e, proanalizirali ono što će se dogoditi ako budemo imali zajedničku, e, zajednički znak za okoliš i onda ćemo vidjeti kako dalje. Mi predstavljamo industriju e, prerađivača i trgovaca ribe, uvoznika i izvoznika to je biznis unutar industrije ribe koji je prilično relevantan što se tiče broja e, uključenih subjekata i ljudi. Ovo sad nije prikazano na ekranu, ali je to svakako dio moje prezentacije. Ovdje možete vidjeti različite zastave koje predstavljaju države koje su uključene u naš rad. Prvo pitanje koje si možemo postaviti jest što mislimo kad govorimo o znaku za okoliš. Radi se o sustavu koji se želi uvesti za potrošačku robu i za hranu kako bismo uspjeli izmjeriti za potrošače održivost nekog proizvoda kako bi oni mogli donositi odluke. Neki znakovi za okoliš e, obuhvaćaju energetsku potrošnju ili onečišćenje, a neki označavaju minimalne standarde. U gotovo svim slučajima vidjet ćete da se rade o procesu verifikacije. Ako želite dobiti certifikat, morate pokazati da zadovoljavate određene uvjete. To znači da možete koristiti onda znak za okoliš u čitavom lancu proizvodnje. Postoji razlika između znaka za ribe i u drugim sektorima zbog načina na koji se riba lovi i proizvodi. Na samom kraju želim reći da e, kakav god znak za okoliš budemo uveli, neće nikad moći zamijeniti e, javno upravljanje ribarstvom. Ne može zamijeniti politiku ribarstva, zato što nju uvijek trebamo kako bismo imali bilo kakav certifikacijski proces. Trebamo to imati na umu i ne smijemo miješati ova dva pojma. No, Imamo li nešto što liči na znak za okoliš u Europi? Imamo. Imamo europski znak za okoliš iz 1992. O, radi se o smanjenom učinku na okoliš proizvoda kroz cijeli vijek proizvodnje, ciklus proizvodnje. Radi se o kriterijima koji se verificiraju na temelju uredaba i postojećih pravila. Međutim, ovaj znak za okoliš e, ne tiče se hrane, nego se tiče perilica i drugih vrsta sličnih uređaja. Što se tiče međunarodnog konteksta, FAO je 2005. godine stvorio e, znak za okoliš i pripadajući vodič. Dakle, imamo neke kriterije, imamo neke zamisli o tome kako bi to trebalo izgledati. Kasnije, 2011. godine, FAO je izdao e, smjernice za certifikaciju u akvakulturi. Tu također, dakle, imamo smjernice. A 2005. godine komisija je otvorila raspravu o pristupu zajednice znakovima za okoliš za e, proizvode iz sektora ribarstva tada se shvatilo da ćemo trebati mišljenja i ciljeve kako bismo došli do neke vrste uredbe na samom kraju. Zaključak je bio da će biti dobro uspostaviti minimalne uvjete za e, dobrovoljne ekološke znakove koji će biti privatni ili javni. I to da će biti pozitivno za tržište i potrošače. Međutim, to se nije dogodilo. U međuvremenu tržište se promijenilo, došlo je do e, poteškoća u sektoru ribarstva, povećala se zabrinutost zbog održivosti sustava. E, tržište je tražilo neku vrstu e, dokaza o tome da su proizvodi održivi i javni sustav koji imamo izgubio povjerenje građana i e, društvo je tražilo veće garancije u politikama za ribarstvo. Ako imamo kvalitetnu politiku za ribarstvo i ako njome kvalitetno upravljamo, e, mi ne trebamo znak za okoliš, jer ako ljudi vjeruju u sustav, zašto bi trebali poseban znak za okoliš? Ali to ipak nije slučaj. Dakle, certifikacija za morske plodove je nešto što postoji za mnoge tvrtke. One na taj način žele pokazati da su njihovi proizvodi ispravni. Ali programi certifikacije e, su se e, povećali, povećao se njihov broj i zbog toga je došlo i do zbrke. Moramo svakako odrediti glavne skupine. S jedne strane imamo znakove za okoliš za divlju ribu, MSC, Alaska, e, islandski program, a imamo i druge programe ESC, VLP, Naturland, Global Gap. Dakle, imamo razne certifikacijske programe za razne vrste proizvoda. Ovi programi koriste različite kriterije za certifikaciju, što znači da ribogojilište mora imati certifikat e, i to od dva ili tri tijela ako želi opskrbljivati različita tržišta. Ovi se e, znakovi obraćaju ne samo potrošačima, nego i firmama u poslovanju business to business. To može dovesti do dodanih troškova u lancu proizvodnje ako ste vi proizvođač, želite uskavljivati različita tržišta, onda ćete morati dodatno platiti za certifikate. Trenutno na tržištu imamo mnoge znakove za okoliš i vjerojatno ako ih dobro promotrite zaključit ćete da su oni privatni. Desetak ih je javnih, ali mnogih, imamo mnoge koji su privatni. Što se tiče privatnih programa, oni stvaraju e, prave te barijere, stvaraju monopol i daću vam nekoliko primjera. Ljudi bi mogli reći, dobro, pa e, neki ugostitelji kupuju ribu samo ako ona ima određeni znak za okoliš. Ako nema taj znak, a vi ste proizvođač, nećete takvim subjektima moći prodati ribu. Privatni programi naplaćuju naknadu za certifikaciju ovakve ribe Dakle, tu postoji i problem troška. Drugi će reći da se javni standardi mogu pre prevelikom opširnošću. Imamo jako puno tržišta koji su različiti i kaže se teško je odrediti jedan jedini znak za okoliš koji bi vrijedio za sve. Općenito gledajući SAD, zapadna Europa su tržišta koja se okreću prema znaku za okoliš. E, prvenstveno je to MSC. Na jugu Europe vidimo da je tržište manje zahtjevno što se tiče ovakvih znakova za okoliš. Dakle, postoje razlika u tržištima, ali i u proizvodima. Postoje dva gledišta, dakle, u tom pitanju. Neke od ovih privatnih šema su e, prilično e, komplicirane i teško im je pristupiti. I posljednje što želim reći, nikad nije sigurno e, je li izjava koju proizvođač nudi kroz znak za okoliš istinita, jesu li stvarno proizvodi održivi onako kako proizvođač tvrdi kroz znak za okoliš. Kako bismo uzeli u obzir sve to, moramo primijetiti da postoje dvije inicijative koje se trenutno provode i bave se tim problemom. E, problemom razlika u znakovima za okoliš. Prvo je Global Sustainable Seafood Initiative, e, neću sada govoriti previše o GSSI-u, radi se o projektu koji je uspostavljen kako bi procijenio različite znakove koje postoje na tržištu trenutno i kako bi se vidjelo jesu li oni u skladu s kriterijima FAO-a i drugih organizacija. E, kako bi se dokazalo da korištenje određenog znaka za okoliš ne mora nužno biti ispravno ili neispravno. Mislim da ćemo ubrzo imati neke rezultate od projekta koje mi trenutno vodimo. Uključili smo i nevladine organizacije, proizvođače i pokušavamo bolje shvatiti ova pitanja. Standardizacija je jako bitna u mnogim područjima, pa tako i akvakulturi i ribarstvu. Standardizacija je još uvijek na samom početku u povojima, ali radi se o tehničkom pitanju i inicijativa GSS je također na samom početku. Kad bismo htjeli imati europski znak za okoliš, što bismo trebali učiniti? To je sad glavno pitanje. Kao što sam rekao na početku, situacija je komplicirana. E, koje dimenzije sve želimo uključiti u naš rad? E, hoće li to biti samo ekologija? E, je li riblji u redu ili želimo uključiti i socijalne standarde, na primjer dobrobit životinja? Trebamo bolje definirati koji su standardi koje ćemo primjenjivati. Treba definirati i područje primjene. E, hoćemo li obuhvatiti samo divlju ribu ili proizvode akvakulture. Imamo različite znakove za okoliš za akvakulturu i za divlju ribu zbog različitih tehnika proizvodnje. Tako da bi se stvari vjerojatno zakomplicirale. Ako imate divlju ribu, također imate slatkovodnu ribu, morsku ribu, um, imate razne vrste ribe. Akvakultura također se može podijeliti na razne proizvode, na školjke, na druge vrste morskih plodova. Kako možemo postići usklađenost? Tko će podnijeti trošak? Jer ako imate uh, sustav, trebate i definirati onoga ko će podnijeti troškove Trenutno imamo privatne sustave certificiranja, dakle tržište samo e, podnosi teret troška, ali to se onda odražava na cijenu proizvoda. Kako ćemo onda imati javni europski znak za okoliš? Kako ćemo se onda uključiti u međunarodni e, međunarodnu trgovinu. 60% dolazi iz izvoza, ali također uvozimo. Moramo imati kompatibilno sa VTO-om, ne smijemo imati diskriminaciju. Kako ćemo uključiti sve dionike u ovu priču? Zato što trebate imati prihvatljivost na tržištu, trebate imati prihvatljivost za donositelje odluka na političkoj razini i za potrošače. Dakle, svakako će tu biti uključenost više dionika i kako revidirati standarde. One, mm, oni trebaju biti ažurirani, trebamo pratiti posljednje događaje kako bismo bili sigurni da imamo e, najmoderniji standard koji se primjenjuje. Imamo različite vrste ribe, on možete imati različitu situaciju u ribljim stokovima, treba će također revidirati te elemente povremeno. Glavno pitanje je koja je ovdje dodana vrijednost. Dodana vrijednost e, može biti e, različita. Može biti e, nešto za potrošača, zato što će on moći donositi informirane odluke, bit će svjestan onoga što bira, ali također moramo poboljšati održivost ribljih stokova. Tu se radi o upravljanju i o politikama. Dakle, pitanje je prilično obuhvatno. Treba točno definirati što želimo. Osim toga treba imati i na umu to što ne smijemo sami sebe diskriminirati. Ako ne postignemo cilj ovoga europskog znaka za okoliš, ako ne budemo postavili naš standard, možda će se tržište odvratiti od ovog proizvoda. Možda će početi konzumirati više, na primjer, mesa peradi E, i pera će postati glavni izvor proteina. E, ima mnogo pitanja na koja trebamo odgovoriti prije nego što dođemo do definicije Europskog znaka za okoliš. Što onda treba učiniti? Na samom kraju mi smo to pitanje postavili u našoj radnoj skupini i pokušali smo shvatiti što biste trebali učiniti ako želite imati sustav europskog znaka za okoliš. Najbolji način da započnete bio bi da imate minimalne standarde za eh, davanje znaka za okoliš, jer trenutno ja mogu stvoriti jedan znak, mogu mu dati bilo koji naziv i ja mogu izjaviti da je proizvod potpuno održiv. Nema pravne prepreke za mene. Ako želim to učiniti, mogu to učiniti. Pitanje je samo hoće li mi potrošači vjerovati. Dakle, nema pravih pravila osim što postoji kontrola društva i tržišta. Ako želite nešto učiniti u javnoj domeni, stvarno je to trenutno najbolja opcija. Trebate osigurati da imate nekakve kriterije o tome kako ćete provjeravati te proizvode. Ako budete razmišljali o kriterijima, znajte da smo mi već e, obradili to pitanje. Ako želite imati znak za okoliš, on mora biti utemeljen na transparentnoj metodologiji. Svi moraju znati kako ste procijenili riblje stokove i ribarstvo. Treba se e, raditi o javno podacima. Morate se svakako povoditi za e, smjernicama fala. E, trebate mjerljive indikatore i e, dosljednu reviziju. Netko mora provjeriti kako ste došli do određenih kriterija. Morate biti dosljedni, morate biti u stanju provoditi kontrole. Trebate sudjelovanje svih igrača na tržištu, od donositelja odluka pa sve do nevladinih organizacija potrebno je upravljati e, svim ovim elementima. Trebate i e, državnu pomoć, odnosno e, pomoć države u obliku pravila kojih ćete se trebati pridržavati. I na samom kraju morate imati znanstvenu podršku koja će biti temelj za odluke. Međunarodna kreditacijska tijela morat će biti uključena, u to i morat ćete imati sustav evaluacije i praćenja. Jasne politike kod označivanja hrane biti će jako važne za potrošače. Na samom kraju morat ćete imati i kvalitetnu trgovinu. Dakle, čitavi niz um, natuknica na ovom popisu stvari koje trebate učiniti prije samog dobivanja znaka za okoliš. Pitanje je Želimo li da se time bavi tržište ili želimo da znak za okoliš bude pod okriljem javnog sektora? To je pitanje na koje treba prvo odgovoriti. Ako želite da to bude javna politika, ako želite nešto učiniti u javnoj domeni, onda morate se svakako ubrzati. Zato što već postoje neki elementi i treba ih onda povezati. Imate mnogo izbora pred vama ali na samom kraju želim reći da ne smijemo učiniti pogrešku. Znak za okoliš nije univerzalno rješenje, radi se o načinu kvalitetnog upravljanja politikama ribarstva. Ako možete dokazati da je proizvod kvalitetan, onda je u redu staviti znak za okoliš. Ali na samom kraju e, tu se radi o tome da stvari raditi onako kako treba. A ako to nije slučaj, onda nema smisla imati znak za okoliš. Moramo to uvijek imati na umu bez obzira na odluku koju budemo donijeli. Hvala predsjedniče. Thank you very much for Hvala vama na toj vrlo interesantnoj prezentaciji i siguran sam da će biti pitanja za vas na kraju panela, no sada bih eh, pozvao sljedećeg govornika, gospodina Briana Oriodana, predstavnik e, Međunarodnog kolektiva za podršku radnicima u ribarstvu. Evo, e, imate do četiri sata vremena. Good afternoon. Uh, eh, dobar dan. Mm, ja sam Brenner Reardon ja sam ovdje tajnik Međunarodnog kolektiva za podršku radnicima u ribarstvu, Međunarodna nevladna organizacija. Podržavamo ribarstvo malih razmjera u svijetu i uvjete onih eh, koji su zaposleni u tom sektoru i eh, ja se ovim pitanjima bavim već 30 godina i, radio sam s istraživanjem, e, širi informacije o ovom pitanju. Tako da se ova prezentacija temeljena na tim iskustvima. Znači, radi se o uspostavi minimalnih kriterija za minimalne kriterije mm, i za uvođenje jednog znaka koji bi trebao koristiti za proizvode iz Europske unije i zemalja izvan Europske unije. Gospodin Pastor je spomenuo da postoji znak u Europskoj uniji e, koji, se koji se međutim ne primjenjuje za hranu. Što se tiče programa za ekocertifikaciju, oni su često teženi što se tiče održivog razvoja, koristi se tek nekoliko indikatora, na području ekol, okoliša ili dobrobiti životinja, ali nisu cjelokupni. Mogu predstavljati prepreku ulasku na tržište, diskriminiraju male, male ribarske obrte i akvakulture. Znači, znak za okoliš za cijelu Europsku uniju mora biti uravnotežen, pravedan, jer dostojan, transparentan. Znak za okoliš, za ribarstvo i za akvakulturu, imamo takve znakove već neki, da, neka dva desetljeća. Prva inicijativa je potekla iz Amerike za delfine i još neke vrste i istovremeno su e, svjetske organizacije zaštitu prirode i Unilever su se isto udružili, isto uveli neki jedan znak. Danas imamo niz znakova za ribarstvo i za proizvode iz akvakulture i vjerujem da ste upoznate s nekim od tih logotipa. To su znači znakovi za okoliš, znakovi za održivost koji uhvaćaju mnoštvo toga. Prvo imamo neke marke za pravnu trgovinu, e, prava životinja, E, očuvanje šuma, pravedna trgovina i tako dalje. Imamo tu i neke znakove za zaštitu okoliša, odgovorno ribarstvo, tu su i geografski indikator ili znakovi koji se koriste za tradicionalne proizvode. Imam mnoštvo inicijativa koje imaju za svrhu potaknuti održivu potrošnju ili konzumaciju ribe s stanovišta okoliša, tu su i vodiči za, za ribu koje vrstu je, koja vrsta jest, koje ne, onda su tu i razni programi, e, znači može se kupiti kutija ribe. E, I onda je zagarantirano da kupujete održivu izlovljenu ribu, svježu ribu i tako dalje. No sve te tvrdnje moraju biti utemeljene u dokazanim činjenicama. Tu su i smjernice FAO-a, mm, smjernice za označavanje ekološkim znakovima za morsku ribu, slatkovodnu ribu i imamo i tehničke smjernice za certificiranje proizvoda iz akvakulture. I također imamo novi mandat, imamo obavezno, pravilo o obaveznom označivanju i e, neobaveznom. Neobavezno označavanje vam pruža mogućnost e, označavanja vašeg proizvoda s raznim tvrdnjama o kvaliteti i o ekološkoj prihvatljivosti, znači znakovi za okoliš mogu pomoć potrošaču da donese informiranu odluku o tome koji će proizvod kupiti i može potaknuti isto promjene, potaknuti promjene u praksi, promjene u policiji. U najgorom slučaju bi te, ovakvi znakovi mogli e, predstavljati prepreke za ulazak na tržište, e, neke dionike bi mogli e, zakinuti u smislu njihovih mogućnosti i moglo bi se također obmanuti e, potrošače u smislu da oni misle da kupuju dobre proizvode, a u stvari oni ne potječu iz održivog e, izlova. Znači, znak sa okoliš mora biti pravedan, otvoren za sve, troškovi moraju biti ravnomjerno raspodijeljeni u vrijednostnom lancu. Znači da ima više aspekata E, u ovom pogledu. Znači mogu biti prepreka za ulazak na tržište, e, predstavlju također standard čije uvjete morate ispunjavati ako želite ući na to tržište. Uglavnom proizvođači snose troškove koji su takozvani price receivers, a e, prednosti uživaju malo prodavači i, i proizvođačima je vrlo teško ispregovarati bolje cijene za svoje proizvode i ovakvi standardi diskriminiraju ribarstvo malih razmjera, troškovi su visoki, zahtjeva se mnogo podataka. E, ribarstvo e, malih razmjera je vrlo raznoliko, e, koriste se razni ribolovni alati, radi se o izlobu raznih vrsta riba, što znači da je njima teško ispuniti standarde jer su oni izrađeni za jednu vrstu alata, za jednu vrstu e, ribe. I to sve može obmaniti potrošača. Znači da znakovi za okoliš ribu moraju biti uravnoteženi, što današnji znakovi nisu, uglavnom su usredotočeni na ekološku održivost, ili tek, a tek se donikle dotiču ova dva druga aspekta socijalne i ekonomske održivosti. Osim toga se tiču nekih dijelova proizvodnje, a ne cijelog vrijednostnog lanca. Možda drugi dijelovi vrijednostnog lanca uzrokuju znatne gospodarske ili socijalne troškove. Riba koju e, konzumiramo u Europi je kupljena ovdje, ali je uzgojena ili ulovljena u Aziji e, pod vrlo lošim uvjetima za, za zaposlene, gdje se čak nekad radi o dječjem radu ili gotovo ropstvu. I mi želimo, ako se želi uvesti znak sa okoliš, mora se sagledati održiv razvoj, ali na e, e, e, uravnotežen način. Mora se uzeti u obzir ekološki aspekti, gospodarski aspekti, socijalni aspekti. Znači, proizvod mora biti održiv sa svih tih stanovišta, a ne samo ako se uzmu u obzir tek neki kriteriji i mora se primjenjivati također e, e, e, na cijelom tom lancu od izlova do konzumacije. Imamo tri, nekoliko vrsta znakova, znači programi treće strane ili vlastiti modeli označavanja, vlast, standardi označavanja treće strane moraju ispunjavati uvjete određenih međunarodnih organizacija kao međunarodna organizacije za rad moraju biti certificirani e, relevantne agencije koja se bavi time i znak mora također e, sadržavati određenu e, poruku. Program treće strane, tu se radi znači o, o toj tvrdnji koja se mora potkrijepiti da e, riba dolazi iz određene regije, radi se o određenom tradicionalnom proizvodu, riba je izlovljena tradicionalnim tehnikama, relatom, taj znak se može, taj znak je recimo lako prepoznatljiv, ima nekoliko od njih, možda, možda i znate, e, model treće strane se temelji na pristupu od prema dole, dok je vlastiti znak je znak, tako reći, od dozdol prema gore, gdje proizvođač sam može definirati znak i primjenjiv je dok god, e, dok god je vjerodostojan u očima potrošača. Naša organizacija bi željela da se u kriterije za znak, za okoliš vrste, standardi za poštivanje ljudskih prava, pravednost, e, nediskriminacija, konzultacija, sudjelovanje u postupku e, označavanja ovim znakovima i ravnopravnost polova. Također se moraju poštivati standardi Međunarodne organizacije za pravo, E, konvencija za rad u ribarstvu, konvencija o dječjem radu i prisilnom radu i konvencija o krijumčarenju ljudi. E, dokumenat koji potječe iz Rio plus 20 također mora ugraditi u postupak donošenja takvog znaka i Također se moraju uzeti u obzir aspekti sigurne prehrane i e, iskorjenjivanja siromaštva. I moramo također uzeti u obzir razlike između ribarstva velikih razmjera, odnosno malih razmjera. Neki znakovi koji se temelji na geografskim indikatorima ili tradicionalnim proizvodne metode, kad se radi recimo o regionalnim delicijama ili o ekološki prihvatljivim e, tehnikama izlova ili što se, ti, ili što se tiče svježe ribe. E, modeli prve strane ili vlastiti znakovi, to jest, se mogu koristiti kako bi proizvođač sam uživao korist dodane vrijednosti. I ako se ne daju državne potpore, će modeli treće strane biti prekomplicirani, presloženi i prediskriminirajući. Zahvaljujem. Uh, thank you so much. Hvala lijepo. Završili ste čak i prije nego što je bilo predviđeno, to stvarno cijenim. A sada možemo prijeći na posljednje govornika u ovom panelu, gospodin Jose Luis Freire. On je predsjednik Španjolske udruge trgovaca na veliko, uvoznika proizvođača i izvoznika ribljih proizvoda i proizvoda od akvakultura. Izvolite, imate riječ. Señor presidente, señores Gospodine predsjedavajući, štovane dame i gospodo, zastupnici, na prvom mjestu želio bih eh, vam se zahvaliti eh, isto tako u ime svog odbora Končemar koji imamo promet od eh, cirka 3 milijarde, zapošljavamo 11 tisuća ljudi u prerađivačkoj industriji u Španjolskoj. To su Eurostatovi podaci koje vam ovdje dajem. A u tablici koju vidite, ukoliko to i možete vidjeti, zapravo su male brojke, ali Španjolska, moram kazati, što se tiče i zapošljavanja, a isto tako i prometa, ukupnog prometa, Španjolska je na prvome mjestu u europskoj industriji, u preradi, dakle, hrane iz mora. Naravno da izvozimo i uspjeli smo zadržati stabilnost naše proizvodnje na našem teritoriju. Izvozimo i u Kinu i u Aziju, a isto i Sjevernu Ameriku. Zahvaljujemo još jednom na pozivu i kao dakle unuk i sin brodo vlasnika, drago mi je što vam mogu iznijeti svoje mišljenje i svoje stavove. U pisanom putu smo vam uručili već naše stavove, a kratko sam želio isto tako ukazati i na svoj, svoje djelovanje. Već godinama sam se nalazim u upravnim odborima, e, bio sam isto tako i rukovoditelj Peskanove jedno desetljeće i imao sam priliku upoznati i međunarodna multinacionalna poduzeća. U Barceloni se nalazimo i sa Nestleom i sa Unileverom koji su ušli na naše tržište, a naravno da poznajemo i ostale svjetske kompanije. Čast mi je da predsjedam našoj udruzi već e, velik broj godina zajedno sa FAO-om organiziramo svjetski kongres gdje nisu nazočni samo eksperti iz akademskih krugova, već i e, menedžeri svih velikih poduzeća, svih svjetskih kompanija. Zavoljen sam da održim predavanje sa temom koja je izuzetno važna, a to je povezano sa održivosti razvoja naših mora. Prije no što počnem, želio bih se dotaknuti tematike održivosti. Naš udruga i ostale udruge kao što je Bluefish, koja je udruga koja pokriva važne regije Atlantike, Galicija, Normandija, Velika Britanija, Šortland i Estonija. I želim isto tako kazati da su sadržajno ove udruge suglasne sa svime onime što ću ja danas pred vama iznijeti. Moderni lanac distribucije izuzetno važan u ovom kontekstu. Situacija danas je potpuno različita od situacije od prije 30 godina, barem u Španjolskoj, ali mogu zamisliti da je slična situacija bila i u drugim dijelovima Europe. Imali smo e, razlomljenu distribuciju sa velikim brojem malih poduzeća sve do 80. godina. 80. godina zapravo bio i trend kada je prvi supermarket došao u Barcelonu i tu je zapravo, možemo vidjeti i početak novih trendova sa velikim rasladnim sustavima kako se mogao ponuditi velik broj različitih proizvoda, smrznutih proizvoda. Tu nismo imali samo jednu marku koja je bila zapravo distribuirana kroz velik broj malih usitnjenih trgovina. Sada se ovo promijenilo. Ova ogromna ponuda koje su mogli dakle, na tržište staviti i mala i srednja poduzeća moglo se ponuditi jedna šarolikost varijanti, a što se tiče cijene i kakvoće, zapravo je ovo postalo vrlo interesantno za krajnjeg korisnika. Imali smo daleko veću konkurentnost, međusobno velik pritisak na cijena, e, proizvodi koji su se već obrađivali na velikim e, ribaricama, koji su možda bili povoljniji od onih e, koji se tiču malih proizvođača. Danas imamo ujednačene cijene, velike marke i veliki proizvođači zapravo su suočeni sa ogromnom konkurencijom i kao što možemo zaključiti kada pogledamo ribarski sektor i kada analiziramo ribarski sektor Unilever kao primjer ili druge velike multinacionalne kompanije koja ne bih želio ovdje navoditi dolaze zapravo u jednu tešku situaciju e, najnovije akvizicije i transferi poduzeća e, velik dio tih poduzeća poznati su mi jer sam se susretao s njima ne samo na e, u svojim profesionalnim dakle razinama na kojima sam djelovao već i iz drugih osnova naše udruženje i područje koje pokrivamo e, isto tako želi ili ne moramo se suočiti i sa velikim igračima. Za te velike igrače bilo je jako teško kako opstati na tržištu sa proizvodem koji je eto puno povoljnije od onoga što mi možemo ponuditi. Potrošač danas uspoređuje samo cjenovne kategorije potrošač je sada bio u mogućnosti e, zapravo da ove robne marke koje su ta poduzeća stavile na tržište u koje je mogao imati povjerenje s obzirom na to da su ta multinacionalna poduzeća imali svoj status na tržištu. Tada je zapravo pokušaj išao u smjeru certificiranja kako bi se odvojili od drugih. Kod e, dakle ribe koja je E, divljeg podrijetla imamo samo jednu jedinu certifikaciju. I to je certifikat koji samo ćemo pronaći u Sjevernoj Europi, skandinavskim zemljama, Njemačkoj, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. Nema drugih certifikacija, nema drugih oznaka, nego li ovo, ovo jedno certificiranje. Ukoliko niste stručnjaci u ovom području, i ukoliko govorimo dakle o privatnim certifikacijama, onda zapravo ne znate, zapravo javno certificiranje o kojem bih ja želio nešto kazati, postoji samo dvije, dva znaka i dvije oznake e, i zapravo tu možemo reći da ne postoji nikakva međusobna konkurencija, možemo u konačnici kazati da postoji sam jedan certifikat, a to je MSC možete i pročitati da imamo kod ovih javnih Alasku i Island. To su državna certificiranja Alaske i Island, naravno su države koje prije svega ovise o ribarskoj grani. Jedini islandski Nobelovac e, je iskazao life is god. Život je bakalar, jer su oni zapravo uvijek bili ovisni o ribarstvu kao grani i svatko od nas zna da je ovdje se pazilo na održivost. MSC je započeo svoju aktivnost u Aljasci jer su tamo upravo mogli učiti mnogo vezano s pojem održivosti. Prije nego što e, navedem neke dalje pojedinosti, želio bih kazati da je MSC monopol. Monopol koji ima e, svoj utjecaj na čitavu Europu. Razvili su svoju strategiju na ovom grafikonu možete vidjeti da u međuvremenu ovaj utjecaj eksponencijalno rastao. U nekoliko godina će se osvojiti čitavo tržište, u nekoliko godina osvojene sjever Europe. Vižu Žu, komercijalni direktor koji se nalazi u Briselu i saznao sam da se počelo djelovati južnoj Europi u e, distribuciji, odnosno možemo kazati da i trgovine zahtijevaju da na ambalaži bude oznaka MSC-a. Počeli su svoju djelatnost i u Kini i u jugoistočnoj Europi. Ovo bi mogla biti internacionalna svjetska oznaka. Navešću je nekoliko primjera za djelovanje MSC-a i na različitim portalima i različitim izvora informacija. Ove informacije sam okupio na jednom mjestu i želim ih prezentirati. Ovo ćete naći i u mom e, referatu. MSC je zaista postao monopolni znak. Međutim, sada bih e, kratko želio ukazati i na financijsku situaciju MSC-a. Prvotno, je osnovan MSC od strane multinacionalnog poduzeća i međunarodne organizacije. To je vrlo začutno. Meni je znano područje multinacionalnih poduzeća i znam kako ona djeluju. Međutim, da nevladina organizacija se udružuje sa multinacionalnom kompanijom, to je zaista začudujuće. Koji je uzrok tome? Mi smo malo čas vidjeli da se razvoj odvija eksponencijalno. MSC prvotno je financirano od strane nevladenih organizacija, odnosno poduzeća koje nemaju karakter ostvarivanja dobita. Međutim, Walton, Walmart, koji su bili kofinancijeri, je jedan izuzetak. Kako stvari danas stoje? Ukoliko pogledate godišnje izvješće MSC-a, onda možete vidjeti da je najveća stavka ne dolazi od nevladinih organizacija koje je pao, to je svega 3 milijuna eura, najveća stavka u prihodima temeljem prodaje ovog logotipa, ovo je komercijalni proizvod, to je postao ključni prihod e, i mehanizam rada MSC-a ja mogu čitati godišnja izvješća i ako uočim da logotip postup MSC-ovog e, nazivaju to zapravo charitable fund, što bih mogao kazati, pa to je čisti eufemizam. Da se MSC označava kao dobrotvorni fond. Mm, to je zaista komercijalni proizvod koji se nalazi pred nama. 10% e, se e, logotipa ostvaruje na tržištu, 1,5 milijuna eura dobiti ostvaruje MSC, kako će se stvari razvijati kada zaista zauzmu monopolni položaj i ukoliko još se povećaju cijene, time će se i njihovi prihodi generirati. Danas možemo samo još prodati robu ukoliko imamo na našem proizvodu ovaj privatni, privatnu oznaku i privatni logotip. Međutim, ako pogledamo godišnja izvješća velikog broja poduzeća u ribarstvu, tada ćemo vidjeti da imamo izuzetno malu dobit. Međutim, MSC iskazuje ogromnu dobit. Na ovoj grafici još jednom e, možete vidjeti kako je razvijen ovaj posao u međuvremenu, ovaj proizvod koji se fakturira i u nekoliko godina ćemo imati jedan apsolutni monopolni položaj MSC. Nismo dobili nikakvu potporu nijedne nevladine organizacije, niti velikih eh, multinacionalnih kompanija, a ovdje je to upravo prednost u ovom komercijalnom poslu. I na ovom slajdu možemo vidjeti Na ovoj fotografiji vidite na prvi pogled da ukoliko označim svoje proizvode ovim logotipom, tada sam u mogućnosti ostvariti i daleko bolju maloprodajnu cijenu, što je naravno veliki impuls za same proizvođače. Malo improviziram kada ovo sve skupa iznosim, Međutim, sve ovo je provjereno vrlo detaljno. Kod nas u Španjolskoj ovo je velika tema, a i u sjevernim zemljama ova tematika se pa, prati sa velikom pažnjom. Isto tako želim nešto kazati vezano uz angažman i prodor na tržištu MSC-a. Prije svega se nalaze u državama Sjeverne Amerike ili Europa, dakle državama koje imaju velik eh, konzum E, riba i ribih proizvoda, svi ostali koji žele prodati svoj proizvod i možemo kazati da imamo, kao što sam rekao, velika tržišta baš u samoj svjere, sjevernoj Europi. Međutim, kada radimo analizu tržišta i kada multinacionalne kompanije rade analizu tržišta, tada upravo kriteriji uzimaju prihoda. Nećemo naći ovu oznaku u onim državama gdje zapravo temelj e, bi bio održive proizvodnje. U listopadu 5., 6. i 7. listopada FAO Ujedinjenih naroda održat će sastanka na temu smanjenja siromaštva, a i obilježit će se ujedno i 20. godišnjica kodeksa ponašanja, ovo želim samo uzgred spomenuti. Upravo kodeks ponašanja spominje sve vrste certifikacija i smjernica te uvjeta koji moraju biti ispunjeni za stavljanje proizvoda na tržište. Što se tiče, dakle, i Aljaske, i Islanda, i Francuske, imamo prva nastojanja kako bi se provelo prvo privatno certificiranje. Odnosno, kako bi se provelo i državno certificiranje i za kojih se kriju i vladini interesi Sada bih se u ovom trenutku osvrnuo možda još vezano uz neke napomene. A što se tiče nekih nevladinih organizacija, fracking iz Sjeverne Amerike, koje uvijek iznova doživljava kritike zbog e, onečišćenja voda, što se ovdje navodi? Ovo nije samo izvor informacija za potrošača, ove oznake za okolište koriste i kao marketinški instrumenti i to poduzeća koja se bave preradom ribe. Dakle, kako bismo zaista mogli našu marku eh, uvesti na tržište i kako bismo mogli održati svoj status na tržištu, potreba postoji za certificiranjem riječ je o održivosti oceana, međutim isto tako je riječ i o održavanju kontinuiteta robne marke. Na kraju, vezano uz Aljarsku, mislim da je vrlo vrijedno da pogledamo i ovo certificiranje 80% kada je riječ o lososu, u ovom konkretnom slučaju Dakle, očekuje se jedan porast proizvodnje više no što je uobičajeno. Međutim, to može postati problemom. Da bi se zaista ove količine stavile na tržište, tada treba obraditi sva tržišta i u Sjevernoj Europi i drugdje. Sjeverna Europa je ujedno i najbolje tržište i najbolje tržište ove oznake 20% koji se koriste uz MSC i koji su imali zapravo oznaku MSC-a probili su se daleko lakše na tržište nego li drugim. Još jednom moramo kazati, Aljaska je odustala od ovog znaka e, i htjeli su dakle, na neki način zaobići MSC, što im nije uspjelo, morali su se ponovno koristiti oznakom za okoliš MSC. Kao što sam rekao, sve ovo se čini u interesu potrošača. Međutim, sigurno je i to da Aljaška ribarstvo je jamac toga, ova akcija stavljanje vlastitog znaka nije bila uspješna, a upravo sa ovakvom oznakom moguće je lakši prodor na tržište, a što bi ujedno bilo od prednosti i za ribarstvo, a i za samog vlasnika ribarske flote. Što se tiče američke National Fisheries Institute i NOA koja godišnje troši cirka milijardu dolara na održivi razvoj i u što je uključena i američka vlada. NFA kao jedan od najvećih instituta gdje su zastupljeni i predstavnici ribara i predstavnici maloprodajnih mreža Evo, imam citat na engleskom. Ukoliko, dakle, ovaj sustav upravljanja američkim ribarstvom ima potporu znanosti i ukoliko se donose bilo kakve legislativne odluke, tada se uključuju svi dionici. Što znači da da se ovdje imamo problem akceptiranosti ovakvog sustava. Accordance with the best available science and ending overfishing, based on the Magnuson-Stevens Act, the U.S. has, shown the way on sustainability. I esto lo dice el anterior. Evo ovaj citat vezan uz održivi razvoj, a I time smo zapravo jasno uvidjeli da su javne službe za certificiranje i to gledano iz profesionalnih krugova. Dakle, i naša udruga, Konkemar, a i članice naše udruga mogu se pronaći u ovakvim izjavama prednosti održivog ribarenja. Ovdje imamo citat oko transparentno, bazirano na znanosti, imamo e, dakle određene ciljeve u kojima imamo i upravljačke strukture i ukoliko takvi postupci vrijede, Drugi institucionalni kupci pokazuju da trebaju treće strane koje bi certificirale ribarstvo SAD-a. Njihovi sustavi nevladine organizacije trebali bi imati regulative. Ako bi bilo nedostatak sukladnosti, trebali bi sudjelovati u procesu vijeća i trebali bismo imati izvan vladino djelovanje kako bi se uspostavili demokratski procesi ministarstva i drugi vladini dužnosti trebali preuzeti svoje odgovornosti za definiranje održivosti. Evo, htio sam zapravo Europskoj uniji eh, predložiti i apelirati europskim institucijama i želio bih kazati da javno certificiranje nemaju nikakvog utjecaja na potrošača i vrlo vjerojatno će se odustati od njih jer neće biti korisni. MSC je marka i ona se probila u sjevernoj Europi, uskoro i u južnoj Europi će naći svoj prodor, a i međunarodnoj razini. Europska unija bi trebala provesti vlastiti logotip, vlastito certificiranje za ribarske proizvode iz zajedničkih pomorskih teritorija. Francuska je na najboljem putu, a i Španjolska je krenula tim nastojanjama, a isto tako i Argentina nastoji se da se provede državno, odnosno javno certificiranje. Financijska sredstva za komunikaciju koja treba osigurati, to je jednako tako važno kao i e, međunarodni e, fondovi kao i MSC vlastiti logotip kao jamstvo potrošača i provedba istoga u području održivog razvoja mora i oceana kako bi potrošač znao da ukoliko kupuje takav proizvod da daista podupire i održivost. Otvorena konkurentnost mora biti e, i dalje omogućena, a isto tako i Aljaska i Island koji imaju vlastite certificiranja, međutim njihovo certificiranje mora postati daleko poznatijim nego što je to sada. I ovo sam sada pisao rukom, pa ne mogu baš najbolje pročitati, no u svakom slučaju želim kazati, istaknuti, moramo kazati da Evropska unija da je na razini, na međunarodnoj razini e, dala svoj obol i doprinos i postupilo se protiv ilegalnog ribarstva to je pomoglo Europskoj uniji i svima koji djeluju na ovom području. I point of order. Da, imam nešto što se tiče pridržavanja našeg poslovnika, govorit ću na nizozemskom. Uh, voorzitter, we hebben net deze Poštovani gospodine predsjedavajući, čuli smo izlaganje gospodina i kako bih e, kazao, izrekao, to je bilo vrlo čudna prezentacija, 80% njegovog izlaganja zapravo je bio izrazio protiv MSC-a, a to zapravo nije centralno pitanje u ovom trenutku. I sada moja zamolba možda, imamo ovdje zastupnike i predstavnike MSC-a i možda bi se i oni mogli javiti kako bi se zapravo mogli suprotstaviti ovakvom optuživanju, obraniti se od ovakvog optuživanja i ovo bi bio moj prijedlog gospodine predsjedavajući. Zaista ovo je bilo vezano s postupovna pravila i MSC predstavnici koji se nalaze ovdje u dvorani moraju dobiti priliku da se obrane protiv ovakvih optužaba i da dobiju riječ, jer zaista ovo je bilo jednostrano i možda ovo nije čak ni opravdano, možda biste morali dati ljudima iz a da reagiraju, to bi bio moj prijedlog vezano uz ovaj postupak i šteta što me prekidate. Presidente, eh, tendríamos que plantear primero la perorata que ha dicho el... Evo, prvo, na prvom mjestu ovdje je bilo rečeno da da se nekog optužuje. Prvo, znači, imamo eh, prezentaciju na koju se može reagirati, a Dakle, ne treba reagirati na ono što nam nije e, po volji izvjestitelji su ovdje, e, dakle zastupnici mogu postaviti pitanja, a izvjestitelj, odnosno referent će dati svoje odgovore i nemam apsolutno ništa protiv da se i ovdje iskoristi pet minuta za ovakvo pitanje, a ne iz razloga koje je iznio moj kolega. Well, it seems that we do have about Izgleda da imamo 10 minuta vremena. Dakle, ako dozvoljavate, ja sam svakako za to da damo riječ osobi koja ima oprečno mišljenje. Možete li nam predstaviti govornika? Zahvaljujem. Znam da netko iz MSC-a sjedi tamo dolje na dnu sale. Možda možemo dati riječ tom predstavniku koji je sada podignuo ruku. Izvolite, imate pet do sedam minuta maksimalno. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala vam također e, gospodine Vandalen što ste predložili da ja uzmem riječ. Nisam pripremio prezentaciju MSC-u, dozvolite mi dakle da spontano dakle, predstavim MSC. Primijetio sam da je gospodin Frere jako puno govorio, 15 ili 20 minuta o MSC-u i programu certificiranja. Tako da bih htio svakako reći svim zastupnicima da sam ja ovdje e, na sastanku i da sam e, svakako za raspolaganju za raspravu s njima. Mi imamo ekološki znak e, za plodove mora, možemo, mogu im objasniti detalje o tome ako su zainteresirani kasnije. Svakako mi je drago što ste mi dali riječ. Htio bih podcrtati nekoliko pitanja e, kojih ste se dotakli u vezi s MSC-om. Kao prvo rekli ste da je MSC monopol, ima monopol. Želim reći e, da je gospodin Ferre svakako priznao veliki uspjeh MSC-u, ali e, nije baš tako kako je on rekao. Ima jako puno šema i to ne samo na jugu Europe, na sjever Europe, osim našeg programa. Konkurencija je svakako pozitivna stvar, bez obzira na to radili se o proizvodima iz ribarstva ili drugih sektora, tako da za nas je e, svakako očuvanje mora najbitnija stvar. E, netko je rekao da se nevladine organizacije uključuju u upravljanje MSC-om. MSC je neovisna organizacija već 16 godina od 99. Imamo upravno vijeće sa 18 članova, dolaze iz industrije ribarstva, iz znanosti, iz nevladinih organizacija kao i iz sektora maloprodaje različitih država članica. Mislim da nije fer da nas e, klasificirate kao nevladinu organizaciju. Mi imamo jasno upravljanje ovom organizacijom, radi se o balansu interesa svih aktera u lancu opskrbe a tu je uključena i politika. Mm, govornik je rekao da je MSC organizacija koja dobiva financiranje od privatnih organizacija, pa da stvar nije transparentna. Nisam potpuno pratio ono što je rekao, nisam shvatio odakle je dobio brojke, ali budimo jasni, dvije trećine našeg proračuna dolazi od naknada koji se plaćaju u lamcu proizvodnje MSC-u sa strane tijela upravljanja. To je 0,5% naknade, to plaćaju opskrbljivači ili drugi subjekti, plaća se samo jednom u cijelom lancu od plovila do tanjura. Pratio sam govor Gospodin je rekao da se svi u Španjolskoj boje MSC-a, da će se proširiti na Španjolsku. Mi trenutno ima 15 industrija koje su u ovom programu MSC-a. Oni obuhvaćaju jako važne um, um, vrste riba kao što su sabljarke ili hobotnice i tako dalje u, svi koji žele mogu ući u ovu šemu certificiranja. E, tu je jako puno entuzijazma u ovom sektoru za MSC. Shvatio sam da se ovdje ne radi o samo o moje želji da odgovorim. E, htio sam samo ispraviti neke netočne navode. Zahvaljujem na pažnji i tko god želi više podataka može mi se obratiti kasnije. Hvala. Hvala. Nadam se da je gospodin Van Dalen zadovoljan. Sada otvaram raspravu za zastupnike. Gospodin Kovorn je prvi. Izvolite. Zahvaljujem. To je uzbuđujuća rasprava. Nevjerojatno da imamo ovako uzbuđenje u ovakoj raspravi. Mora da je neka čarolija u svemu tome. Visoko plaćeni poslovi za birokrate su nešto o čemu govorimo često. Moji birači trebaju koristiti banke za hranu jer nemaju novca za kupovanje. E, kupuju i konzerviranu ribu po jeftinim cijenama. Naši zakonodavci to znaju, ali to ne znaju oni koji su na minimalnoj plaći. Mi smo u kontaktu s ljudima u Europi. Koliko će to sve koštati za one koji kupuju konzervu ribe? Svi međunarodna tijela koja akreditiraju tvrtke su tijela koja prikupljaju novac. Imamo razne šeme za certifikaciju, ali mogli bismo imali i global, imati globalne standarde. Možda ćemo imati međunarodnu trgovinsku organizaciju koja će nešto poduzeti. E, moramo biti razumni. Ne smijemo samo ciljati prema harmonizaciji, usklađenju. Ne smijemo komplicirati. Ne trebamo novi e, znak e, za okoliš koji će doprinijeti konfuziji u Europi trebali bismo ciljati prema nečem globalnom. Možda će trebati više vremena za to, ali bi svakako bilo pozitivnije za svu onu ribu koja se prerađuje. Hvala, gospodine Coburn. Jeste li rekli e, komu ste uputili ovo pitanje? Hvala. Htio bih pitati koliko će se novca potrošiti na sve ovo ne čini mi se baš da će biti jeftino. Čini mi se da će to se biti na uštrb poreznih obveznika. E, I oni koji troše ribu, htjeli bi da riba bude po pristupačnoj cijeni. Hvala, gospođa Rodos, izvolite. Ja <clears throat> Na prvom mjestu zahvalna sam da ovo odbor za ribarstvo je Evo, u javnosti se prenosi svaki građanin i građanka u Europi upravo je mogla saznati kao što FDD nastupa i postupa u ovom domu. Tri pitanja koja bih imala, uputila bih ih e, referentima, počet ću sa gospodinom, možda ću krivo izgovoriti vaše prezime, dakle drugog govornika. Vrlo interesantno izlaganje koje ste nam iznijeli kako treba izgledati ovaj znak. Pitanje koje bih vam uputila, imamo bezbroj znakova, oznaka, logotipova. Da li postoji neki logotip, odnosno neki znak koji bi nam stajao na raspolaganju, kako se zove, kako bismo ga mogli poboljšati. Vaša postavka za mene osobno je bila izuzetno interesantna i gospodinu Pastoru bih e, postavlja pitanja. Vi ste iznijeli da želite javni znak, javnopravni znak i da postojeći znak kako vidite i da li postoji neki znak i neka oznaka javno certificirano koje bi vam bio najbliži, da li neki od postojećih, potpuno svjesno tu istači ovo, jer mislim da morali bismo strahovito puno financijskih sredstava imati u rukama kako bismo koncipirali jednu novu oznaku. I zbog toga postavljam pitanje, ne bismo li bolje poduprli postojeći znak, postojeće certificiranja, kako bismo eto, i nevladinim udrugama i potrošačima prepustili odluku jer mislim da ono što se odvija sa MSC-om je izuzetno dobro. Kako vi gospodine pastor gledate na MSC, ja želim isključivo govoriti sada o sadržajima. Da li ste suglasni sa njihovim radom, a gospodina Frere bih e, pitala očigledno se strašno bojite MSC-a, koliko sam uspjela razumjeti, a s druge strane ste jako pohvalili u vašoj formulaciji ovako kao što MSC jest ustrojen, zbog čega znači vaše bojazni, moji ribari s jedne strane, a i potrošači s druge strane su izuzetno uvjereni u E, dakle marku MSC i certificiranje MSC jer se ispunjavaju bitni i najvažniji kriteriji zbog čega vi mislite da je MSC ovako veliki strah posijao kod vas. Hvala vam lijepa. Uh, uh, Hvala, gospođa Toma. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala i referentima a kao što je kolegica ovdje skazala, mi bismo zaista trebali povesti javnu raspravu, naravno i o temama potrošača, a isto tako i o javnim pitanjima. No, što se tiče, kako bih rekla, informacija, e, informiranosti građana i potrošača, sve to ima svoju cijenu, može imati svoju cijenu, a isto tako riječ je ipak ovdje o troškovima e, zaštite javnog zdravlja. Pokušavamo upravo u Europskom parlamentu postići napredak s tim u vezi. Osobno bih istaknula da sam za oznaku i znak i E, sve što se tiče označavanja proizvoda od ribe i isto tako mislim da bi ovaj znak certificiranosti moralo kretati od samih potrošača. Osobno nisam dovoljno kompetentna vezano uz pitanje da li se nalazimo u monopolnom području ili ne. Međutim, ono što sam ja shvatila je da e, situacija monopola privatne prirode zapravo može biti u konačnici jako problematična. Mi smo mm, zapravo uspoznaj da li je riječ o situaciji koja je van bilo kakve kontrole, da li tu imamo jedan snažan pritisak, financijski pritisak na proizvođače, a što opet ima posljedice na potrošače koji to moraju platiti. Znači, upravo vrlo seriozno moramo obraditi ovo pitanje monopola, koliko sam ja uspjela razumjeti, to je e, upravo bilo pitanje koje se spomenulo, a vezano uz Aljasku. Ukoliko dakle smo suočeni sa monopolom, kada se može vršiti pritisak i na ribare, i ukoliko im se dakle uvjetuje, ukoliko želite isporučivati nama, tada ćete morati uvesti ovaj znak, to je vrlo ozbiljna tema koju moramo naravno i ovdje obraditi. Kao što je gospođa Rodust napomenula, moramo isto tako vidjeti što moramo postaviti kao temeljne kriterije, što valja uzeti u obzir vezano uz samu oznaku. Mm, možda je riječ o nedoumicama, međutim ukoliko pogledam E, sam popis e, certifikatora koji imaju ove znakove moram ovdje kazati da se ovdje nalaze na ovom popisu da zapravo e, se je riječ o proizvodima koji se nalazi u istoj proizvodnoj zoni što znači da smo suočeni sa malo većim problemom i postavlja se pitanje s tim u vezi zbog čega imamo slabe resurse unutar takve zone i ukoliko dakle nismo pokrili sve prehrambene proizvode. Tu se moramo jasno okrenuti prema kriterijima na koji način osigurati upravo provođenje ovih kriterija. Postoje pitanje koje se moramo postaviti vezano uz transparentnost i svih opcija ko, kako je ovakva jedna e, certificiranje, odnosno znak e, ustrojen. Ukoliko imamo 1,5 milijuna dobiti u jednoj takvoj privatnoj organizaciji, onda doista moramo si postaviti pitanje možda bi neka javna kontrola bila korisna, e, naravno i to će koštati, to će imati svoju cijenu, a možda bi se ovaj novac mogao sliti u blagajnu Europske unije, te bi se upravo ovakav postupak i ovakav na neki način e, način rada mogao suzbiti. Nije riječ samo o tome da Mm, želimo doći do monopolističkog položaja bilo koga na tržištu, a isto tako nismo za nekakvu izuzetnu rentabilnost ovakvih e, certifikatora. U tom slučaju možda ne bismo ni imali održive kriterije, barem bismo imali djelomičnu održavost ovih kriterija, što bi zapravo bilo jako loše. je souhaiterais que ce label Želio bih isto tako istaknuti da imamo europsku znak, to sam htjela precizirati. Hvala lijepa. E, pitanje na prvom mjestu. Naravno lijepo je da je predstavnik MSC-a e, nazoči i da je došao do riječi u okviru našeg zasjedanja mm, čudi me da nitko nije pozvan kao izvjestitelj primjerice iz njihovih redova. Isto tako lijepo je da predsjednik parlamenta, odnosno da vidimo koliko je e, parlament kao takav transparentan. Doista uspjeli smo e, i dobiti mišljenje nekoga iz publike, to je zaista pravi odraz ovakve transparentnosti i mogu samo pohvaliti ovakav čin. Mnogo onoga što će imati svoj smisao nakon drugog panela, a sigurno bi bilo dobro da čujemo i komisiju. Uh, usprkos tome što bi bilo bolje da se javim kasnije, ja ću sada iznijeti svoje mišljenje. Ovo je javna rasprava i lijepo je da smo otvorili ovu javnu raspravu koja međutim traje već duže od deset godina. 2006. godine smo imali izvješće na temelju izvješća komisije iz godine 2005. godine i zbog toga ne moramo si baš postavljati pitanje što smo mi to učinili zadnjih deset godina. Nismo uspjeli da u ovih deset godina bilo što pokazujemo krenemo Niti komisija, ali ni parlament. Zbog toga imamo ovu raspravu, međutim ova rasprava neprekidno traje već deset godina i sada moramo ponovno oživjeti raspravu. Jedno je potpuno jasno, ribarstvo i proizvode od ribe, ukoliko ga potkrijepimo sa vrlo serioznim e, certificiranjem koja upravo svjedoči o tome da se održava, e, da podržava održivi razvoj, onda ne možemo imati samo jedan jasan kriterij za definiciju ove održivosti, jer ne smijemo se zavesti u zablodu. Postoje najrazličiti kriteriji i to na različitim etiketama. Sve je ovisilo o lancu Dakle, da li smo se usredotočili na jedan kriterij ili drugi kriterij i prema tome će se primijeniti jedan ili drugi kriterij kod certificiranja. A to pomalo dovodi do zablude potrošača. Zaista je teško proniknuti koja je doseg svih ovih kriterija i postoje ogroman broj certifikatora i njihovih etiketa Potrebno nam je svakako certificiranje, međutim moramo istovremeno postaviti pitanje ribarstvo unutar Europske unije. Što činimo? Da li činimo zaista prema kriterijima održivosti? Možemo kazati da. Naše ribarstvo jest održivo ribarstvo. Zaista mi smo primjer održivosti i postavlja se pitanje da li pored toga što smo održivi nam je potreban još i jedan dodatni certifikat tome, da li je to potrebno? Uistinu, o tome bismo valjali, valjali razmisliti, a još nešto i to ću danas iznijeti jer i unutar ovog panela, a i drugog panela ćemo čuti, moramo biti jako oprezni što se tiče certificiranja, da li će biti javna ili će biti privatna, bilo u državama članicama ili na razini Europske unije, moramo biti oprezni da ne damo nikakve komercijalne prednosti onima koji će već sada imati svoje certificiranje. Na kraju, moje pitanje koje bih iznao, svima moramo ići u prilog kada uvodimo certificiranje. Znači, prvo pitanje koje postavljam, da li nam je uopće potreban ovakav znak? To mora biti potpuno jasno kako ne bi potrošač bio doveden dodatno u zabludu. A isto tako moramo nadići sve ono što je već odavno poznato da u EU mi već sada imamo održivo ribarstvo. Nije li to dovoljno? Drugo pitanje, nije li najbolje imati jedinstveni znak na Europskoj uniji, Francusku, recimo navodimo kao primjer koja na ražini države članice ima svoje certificiranje. Ili bismo trebali inicijativu E, pokrenuti na razini Europske unije uz smjernice koje je već propisao FAO. Možda i neki drugi kriteriji koji bi se uzeli u obzir i koji vrede već u Europskoj uniji. To u svakom slučaju mora biti jedinstveno kako bi imali sigurnost kod potrošača. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, kao što je kolega Martin kazao, ja bih eh, vam želio zahvaliti što evo mogu što ste dozvolili da se javi i netko sa drugim mišljenjem. To je zaista eh, hvala vam na tome, gospodine predsjedavajući. Ja isto tako u većoj mjeri svog radnog vijeka sam proveo u ribarstvu. Imamo zaista velik broj normi i imamo isto tako i Biro Veritas kao e, normizacijski ured koji su međunarodno priznati. Ovo je možda jedan sasvim drugi sektor, međutim ova normizacija koja imaju takav glas na tržištu, svatko ko se bavi brodograđevinom, e, dakle, ovice naravno postoji na razini proizvodnje E, dakle, aviona, međutim, e, Biro Veritas je jedan od ključnih aktera. Svim trima govornicima bih postavio isto pitanje, a to je sljedeće, već više od deset godina postoje međunarodne norme, pa isto tako i kod oznake MSC. Postavljam pitanje da li paralelno uz ove u zrakoplovnoj industriji imamo vrlo visoke standarde, priznate standarde i priznate norme ne znam da li je oznaka MSC-a može biti shvaćena kao norma, međutim u svim područjima u našem sektoru ovo bi bilo primijenjeno na svim razinama. Od svih tri referenta bih želio čuti ne bi li bilo dobro da paralelno uz ili slično kao kod velikih e, sustava certificiranja kao što je tu brodograditeljstvu možemo uvesti upravo ovu najvišu razinu certificiranja. Evropska oznaka, nisam siguran, a na kraju moram vas napustiti jer imam važan sastanak, međutim naši asistenti saslušat će vaše odgovore, zabilježit će ih i vratit ću se za pola sata. Žao mi je što neću e, čuti izravno vaš odgovor. Izvolite, budite kratki. Svakako. Veritas Mislim da Detnorske Veritas i Germanisch Lloyd e, su neovisne certifikacijski uredi koji propisuju uvjete u brodograđevini koji su razvili te sustave i koji nemaju svoje vlastito brodogradilište i zbog toga mi je stalo do toga da upravo certificiranje mora biti neovisno. Moramo imati visoke standarde zaštite okoliša kako u Europi, pa mi u Njemačkoj, a isto tako i u zajedničkoj ribarskoj politici Ove uvjete smo jasno naznačili. Potrošač je najmoćniji u On će odlučiti koji proizvod će u konačnici kupiti. I sada imamo ovu vrlo tvrstu situaciju da i trgovački lanci žele prihvatiti samo certificirane proizvode iz održivog razvoja. Sve ostalo naprosto odbijaju. Ovo moramo suzbiti, to je potpuno van svakog pitanja. Međutim, imamo situaciju na europskom tržištu, imamo 60% svih proizvoda je iz uvoza, što znači iz jugoistočne Azije, iz čitavog svijeta. Ukoliko Dakle, ovi standardi koje ćemo mi prihvatiti, da li će se oni primijeniti i na uvoz? Da li će ova mjerila vrijediti i kod uvoza? Što znači isto tako i konkurentnost naše proizvodnje, to bi bilo centralno pitanje koje bih imao uputiti prema stručnjacima. Hvala, imamo pet minuta za odgovore. A komisija želi uzeti riječ? Ne. Dobro, onda idemo na sljedećeg govornika. Gospodin Pastor, izvolite. Hvala. Mnogo je tu pitanja. Kao prvo, više puta sam rekao da je polazna točka to da trebate dobro upravljanje ribarstvom. Možemo se pitati zašto imamo znake MSC-a Zašto imamo sve te znakove? Imamo li takve zakone za perad, općenito za meso? Ne. Zašto imamo onda ovaj znak? Očito imamo problem sa imidžom, s reputacijom u odnosu na tržišta i potrošače. Ljudi imaju percepciju da ti proizvodi nisu održivi. To je vezano uz mnogo razloga. Vjerojatno na samom početku nije došlo do kvalitetne komunikacije. U mnogim slučajevima donositelji političkih odluka rekli su da je zajednička politika ribarstva trebala biti reformirana i da je ona bila katastrofa. To se tako odvijalo godinama i sada plaćamo visoku cijenu. Moramo shvatiti da je uvijek prva, prvi korak taj da imamo održivo ribarstvo. Ako to imate i ako to možete objaviti i prenijeti tu poruku, nećete trebati ovakav znak za okoliš. Onda će ovakvi znakovi biti na višoj razini za one koji žele nešto više od normalnog jamstva, za one koji žele specifične proizvode, pa će onda za njih i platiti mi svakako se ne zalažemo za stvaranje e, novih administrativnih troškova. U posljednjem slajdu moje prezentacije vidjeli ste da piše ako postoji uloga za javni sektor, onda je to to. A to znači da ne želimo uvođenje novih pravila jer znamo da će to biti skupo i da će biti teško za provesti. To je temeljna polazna točka. Je li jedan jedini znak za okoliš dobro rješenje? Ne znam. mislim da bismo trebali više govoriti o tome kako ćemo popraviti percepciju kod potrošača kako bi se osjećali ugodno kad kupuju ribu. Ako onda tržište traži nešto više od toga, zato što specifični potrošači žele veće garancije, onda je to u redu. Tržište će pronaći rješenje i e, izroditi znakove za okoliš. Pogledajmo primjere e, Bureau Veritas i na primjer. Tu se vidi e, da su to oznake business to business, firme za firmu. Ne radi se ovdje o potrošačima. E, zato je mnogima bitno imati sustav sigurnosti, business to business, a onda sve ovisi o kupcu. Ako sam na zrakoplovu ili na plovilu i imam takav proizvod, znam li je li taj proizvod certificiran, ne znam, ali vjerujem e, vlasniku tog plovila ili tog zrakoplova. U svakom slučaju mnoge se stvari mogu zajamčiti na različite načine i mislim da ćemo ubrzo čuti i druge komentare. Hvala. Gospodine Jordan, izvolite. Hvala. Imamo li jedan znak koji zadovoljava sve potrebne uvjete? Po mom sudu nemamo tako što. Slažem se s gospodinom Pastorom. E, uloga države i javnih tijela jest da kvalitetno upravljaju nacionalnim resursima i u skladu sa zakonom. Mislim da je uloga države ne ta da ima vlastiti znak za okoliš, nego da osigura da su izjave o proizvodima istinite, da nisu prijevara i da proizvodi zadovoljavaju iskazane uvjete. Htio sam se koncentrirati na malo ribarstvo e, koje predstavlja 15% ulova i gotovo 90% radne snage u sektoru ribarstva. Moj komentar se tiče upravo toga. Postoji potreba za pristupom bottom-up. Kriterij održivosti može se definirati sa strane organizacija ribara i zajednica. Oni mogu reći to je naš proizvod koji daje doprinos održivosti okoliša. Slažem se s gospodinom Pastorom. Možemo usporediti znakove za okoliš u ribarstvu koji su komercijalni alat za povećavanje udjela na tržištu i na taj način možemo znati da je određeni proizvod više u skladu s okolišem od drugih. Ne možemo uspoređivati taj sektor sa sektorom e, pomorstva općenito. 10% svih komercijalnih stokova sada dobiva certifikat MSC-a. 10% ukupno, ukupne prodaje certificirano je od DMC, ali taj 10% je isto to što, za što FAO kaže da se riba lovi na održivi način. Pitanje je kako možemo 90% ribljih stokova koji se lovi dovesti do više razine održivosti, kako oni mogu biti u skladu sa našim planovima održivosti okoliša. Znak za okoliš koji izdaje treća strana, po mom sudu, je jedan način da pokažemo da prodavači na malo su u skladu sa standardima e, korporativne odgovornosti. Imam veliko poštovanje za MSC i za druge znakove e, koji e, ozbiljno pokazuju održivost proizvoda. Ne kažem da je MSC savršeni, da su ostali znakovi savršeni, ali kao znak za okoliš e, oni su stvarno dali važan doprinos. Hvala. Na samom kraju, gospodin Freira, izvolite. Bueno, salvo error de mi parte, creo que solo Hvala. Ne znam jesam li dobro čuo, ali do sada se govorilo samo o MSC-u. Znači ono što sam ja prije rekao je točno, nemamo druge šeme Sad ću odgovoriti na pitanje. Uopće se ne bojim MSC, ali bojim se monopola, jer mislim da gospodarstva mogu rasti samo ako imamo pravila igre. I ako svi mogu sudjelovati, e, naravno da pobjeđuje uvijek najbolji. E, konkurentnost dovodi do poboljšanja, dovodi do boljih rezultata e, u jednom nedrčini sve knjige Smith je govorio upravo o tome. Mislim da je konkurentnost nešto pozitivno, ali problem je kad imate monopol. Monopol koji se stvara na način koji nije u skladu sa modernom ekonomijom gdje nemaju svi jednake mogućnosti u sklopu gospodarske djelatnosti i poslovanja tvrtke bi bez troška za ovakav znak e, bolje konkurirale na svjetskom tržištu. Tu mislim i na e, električnu energiju. Što se tiče naloidi veritas, e, ne slažem se. Tu se radi o šemi business to business. Potrošač nema zaštitu što se tiče informacije. Onaj tko kupi plovilo ili Zrakoplov je stručna osoba, osoba koja zna što treba učiniti. To su profesionalci i postoje, postoje čitav niz certifikacija u tom sektoru. Rečeno je da 90% ulova bi trebao biti održiv. MSC kaže da ima 10% udjela na tržištu. Trebam li nastaviti? tržište od 70 milijuna tona ribe je ogromno, ali to ne znači da se ovdje radi o održivosti. Mogli bismo ovdje pokazati status ribih stokova u SAD-u i danas je većina njihovog ribolova održiva, ali imamo mnogo drugih primjera. Unutar e, naše struke govori se o tome da postoje neki koji imaju interes da se stvari prikažu na mutan način. Mm, svježi oslić koji se proizvodi u Europi dolazi iz Madrida. E, dvije ili tri kile ima svaki primjerak, dakle 2,80 euro e, po kilogramu. Zašto? Zato što je Europa mnogo učinila za održivost svojih mora. Postoji ta bojazan da će se ribolov ubrzo raspasti da ide u krivom smjeru, ali e, povjerenica Damanaki je također priznala da SAD bolje upravlja ribljim stokovima u odnosu na Europu. Dakle, ne smijemo zastrašivati građane vezano uz ribolov, ne smijemo reći da je to katastrofa, jer postoje ribari koji su, koji se generacijama bave svojim zanatom i u svakom slučaju ja se ne bojim konkurencije, želim to jer je to pozitivno za moju državu i za Europsku uniju. Zahvaljujem. Hvala vam, dame i gospodo, na vašem doprinosu. Time smo zaključili prvu panel diskusiju. Što se tiče druge, pozivam gospodina Kadeka da preuzme predsjedanje. Izvolite. Bon, mes chers, euh, chers amis, d'abord... Euh... Hvala. On va commencer le deuxième panel. Započinjemo s drugim panelom. Evo, molim vas sjednite. Monsieur O'Riordan, please. Monsieur Rambo. Gospodine Rambo, O'Riordan, Evo ga, krećemo. Za početak bih se zahvalio kolegi Jaroslavu eh, na predsjedanju prvog, prvim dijelom ovog sastanka. Zaželio bih dobrodošlicu gospodinu Vasilijusu, eh, bivši savjetnik eh, kluba zastupnika socijalista, to više nije. E, bio je to tijekom proteklog mandata. Mm, dobro. Pređimo sada na drugi dio, na drugi panel ovog saslušanja. Radi se o mogućem učinku Europskog znaka za okoliš i ću prvo riječ Stefano Del Peru, direktoru za međunarodne poslove i tržišta opće uprave za pomorske poslove. Evo Stefano, izvoliš. Merci beaucoup. Thank you very much. E, hvala vam. Dame i gospodo, postavljeno je nekoliko pitanja glede analize i koja je vrijednost svega ovoga, e, što se događa, bismo li trebali usvojiti ovaj pristup. I ja bih vam htio reći što komisija radi, kako, bih, kako bi rasvijetila nekad ovih pitanja kojih ste se dotakli. Gospodin Pastor je već obradio ovaj prvi dio pitanja, znači ako se govori o tržištu, što se podrazumijeva pod tim, koje je tržište za eh, proizvode s eh, znakom za okoliš? Ovo tržište uglavnom eh, prisutno u, u sjevernoj Europi, postepeno se širi i postaje sve veće. Potrošači su sve više osvješćeni, e, potražnja je sve veća, no to je ipak ograničeno tržište, možda je 10% ukupnog tržišta e, otpada na, na proizvode koji su označeni znakom za okoliš. E, nešto drugo bih također spomenuo, a to je da glede što radi Europska unija na ovom tržištu. Znači mi smo zaduženi za, vi ste, vi ste nadležni za, za tržište e, ribljim proizvodima. I mi smo tu ili želimo uspostaviti politiku kako bismo osigurali da su svi riblji proizvodi održivi, da e, nema nezakonite, ilegalno izlovljene ribe na tržištu. Želimo politiku koja omogućava dobro upravljanje ribarstvom, želimo politiku koja bi omogućila dobro u informiranost potrošača. Imamo programe za kvalitetu, imamo indikatore e, za, za geografsko podrijetlo robe, e, imamo druge geografske indikatore, znači ako je to točno, ako ako dobro obavljamo svoj posao, ne bi, kad, bi, smo, kad bismo to činili, ne bi bilo potrebe za certificiranjem. Nedavno mi se neko obratio i rekao, pa zar ne bi bilo dobro da imamo certifikat za, za, za riblje proizvode i da oni kao nisu ilegalno, neprijavljeno ili neregulirano proizvedeni. Pa dobro, e, nijedan riblji proizvod E, e, e, ne bi smio biti ilegalan ili neprijavljen i nereguliran. Znači trebao bi zadovoljavati sve uvjete što je vi očekujete kao potrošač, budući da je taj proizvod već stavljen na tržište. Znači to bi bio moj uvod. Znači naš mandat je jasan, mi trebamo organizirati ribarske i ribarstvene aktivnosti na odgovarajući način i uz uspijemo li u tome, to će naravno biti nagrađeno povjerenjem potrošača. Mi smo znači uveli znakove, imamo obvezne znakove i neobvezne znakove i ja bih se vrnuo na obvezne znakove, znači koji, eh, koji moraju biti na ambalažama ribljih proizvoda, to smo, o tome smo razgovarali prošle godine, znači ime proizvoda, podrijetlo i tako dalje. No tu imamo, imamo i regulativu o neobaveznom označavanju. Tu je jedna uredba o informacijama na pakovanjima. Znači ne smije se obmanjivati e, potrošača ne ga zbuniti i mora se temeljiti na relevantnim znanstvenim informacijama. Znači, ti uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se mo mogla staviti te informacije na ambalažu. I tu je također uredba CMO koja dopunjava ove, ovu regulativu gdje piše da, dobro, da neobavezne informacije ne smiju biti istaknute ako se one ne mogu potkrijepiti ili verificirati. Već e, to uh, e, uljeva povjerenje kod potrošača. Znači, vi ste zaduženi za to uh, Operateri su, su dužni poštivati e, ove propise i, i zemlje članice su zadužene e, nadzirati da to tako i bude. Osim toga imamo i fond za ribarstvo e, i kroz taj fond smo izdvojili financijske sredstva kako bismo pomogli i ribarima da stave svoje proizvode na tržište i kako bi također u vrijednostnom lancu mogli osigurati višu vrijednost svojih proizvoda. Mi organiziramo znači proizvodne planove i marketinške planove ili planove za stavljanje na tržište kako bismo osigurali da ribari e, love ribu na, na organiziran, redovan način da ne dođe do prevelikog izlova. Također imamo plan za stavljanje na tržište, da vidimo gdje postoji potražnja, kako bi stavili proizvod na tržište na inteligentan način. Mi se zalažemo za to kroz fond za ribarstvo i također e, se zalažemo za diversifikaciju tržišta. Znači, kad se radi o ribljim proizvodima koji nisu tako poznati, koji su potrošači nepoznati. E, mi se zalažemo za to da se potrošača upozna sa vrijednošću ovih proizvoda. Znači diversifikacija ponude, što ima mnogo poželjnih učinaka. Znači da bismo mogli e, stati na kraj e, ili smanjiti količinu odbačenog izlova gdje bi potražnja za određenim proizvodima porasla i također pružamo podršku za od određene modele certificiranja. Zemlje članice se pozivaju da, da podrže takve planove i mi im pomažemo u tome. Što se tiče znaka za okoliš, e, već ste ga spomenuli, spomenuli neću sad ulaziti u pojedinosti, no na međunarodnoj razini je FAO igrao ključnu ulogu, oni su znači uspostavili osnovne smjernice što se tiče sadržaja i što se tiče samog postupka što se može certificirati i na koji način i kako. E, tu je FAO vrlo dobro odradio taj posao i mi imamo uredbu za organizaciju tržišta e, i koja se također odnosi na označivanje. No, što ona propisuje? Pa što se tiče komisije, to je članak 36 pročitat ću nakon savjetovanja, nakon konzultacije sa zemljama člancama i dionicima, e, komisija treba do 2015. predložiti izvještaj o provedivosti plana za označavanje proizvod, ribljih proizvoda. Znači, razne opcije se navode u ovom e, izvješću za provedivost, uvođenje takvog programa za cijelu Europsku uniju i uvođenje minimalnih kriterija koje zemlje članice moraju ispunjavati kako bi mogle koristiti ovaj znak za okoliš. Znači, vi ste nas zamolili da, provedemo, da napravimo ovu studiju provedivosti, da sagledamo sve ove aspekte koji ste se ovdje dotakli i da to sve iznesemo u jednom izvješću. Mm, došlo je do kašnjenja e, u vezi s ribarskim fondom i morali smo odgoditi ovaj datum, no to vam je dobro poznato. Znači, ovaj rad je u tijeku, tu se radi o analizi koju treba provesti i mi smo pokrenuli ovu studiju i također smo e, zatražili da se, da se napravi pregled postojećih znakova i da ih se istraži sa stajališta održivosti e, koje informacije ti znakovi nude, koje informacije ne nude, e, što oni sadrže povrh e, obveznih kriterija i uvjeta, znači sve se to sve to sadržano u studiji provedivosti. Nadalje analiza troška i dobivenog Znači, koliko bi koštalo opredijeliti se za jedan model, za drugi model, ko bi imao koristi od toga, ko bi platio za to. Takva pitanja su također sadržana u studiji, ko će upravljati time, kako bi se to moglo osmisliti i također mjerila u odnosu na druge sektore. Znači, postoje modeli za certifikaciju u šumarstvu, na primjer. Tu imamo certifikacije za trgovinu drvom. Znači, želili bi se usporediti sa, sa modelima za certificiranje koji postoje u drugim sektorima studija je podijeljena na dva dijela, jedan analitični dio i onda je tu i javna konzultacija koja je u tijeku. Do kraja srpnja ove godine će ovaj postupak trajat, otvoren je za sve dionike, za sve zainteresirane, svi koji i imaju svoje gledanje na ovo pitanje ili koji imaju neko mišljenje koje bi htjeli iznijet se mogu javiti, e, mogu tu iznijeti svoje mišljenje, e, bilo da ste za ili da ste protiv. Ovdje vam se pruža prilika e, da iznesete to mišljenje. Tu mogućnost imate do 31. srpnja i što više mišljenja pristigne, to bolje. Možete se javiti na svim jezicima i, i zamolio bih vas, političare, također da se obrate svojim biračima i da ih informirate o ovoj mogućnosti koju sad imaju da se izjasne. E, tu imate na slici e, podatke o studiji provedivosti i o javne konzultaciji. Znači to bi bilo sve s moje strane. Hvala. Zahvaljujem vam gospodine De Paper na toj prezentaciji. Sad ću zamoliti Katie Miller da uzme riječ. Ona ovdje e, reprezentira Client Earth. Katie Miller. Cher Cathy, j'ai vu que vous aviez 20 slides. Katie, imaš 20 slajdova, sam primijetio. Evo, im, evo imaš riječ, ako si spremna. Mm. It's a pleasure to be here. And I... Hvala, drago mi je što sam danas s vama. Održat ću prezentaciju u ime svih nevladinih organizacija, ali to je nemoguće kao što ste s pravom pretpostavili. Ja ću sada kratko reći u čije ime govorim i ako je netko imao neki specifičan način poimanja, sad će vidjeti o čemu se radi. Govorit ću o tome s kim surađujemo i da ću pregled trenutnih inicijativa. Nakon toga ću govoriti o našim preporukama za e, europski znak za okoliš. Prije nego što započnem moram reći da nitko nije govorio o formulacijama u zajedničkoj organizaciji tržišta. Zato što je to bitno za tre pretpostavke s kojih smo mi krenuli. E, uredba 1379 prošle godine kaže da korištenje ekološkog znaka za e, riblje proizvode ne dolazi iznutra ili izvana Europske unije, nego treba zajamčiti ekološku održivost tih proizvoda. Tako da komisija mora razmisliti o uspostavljanju minimalnih kriterija za uspostavu jedinstvenog europskog znaka za okoliš. To su tri pretpostavke koje se primjenjuju na svu ribu bez obzira ili iz uzgoja ili divlja riba je dolazi ili iz uvoza ili je iz Europske unije. Radi se o ekološkoj održivosti. To je način na koji možemo određiti hoće li jedinstveni europski znak za okoliš biti prikladan. Client Earth je neprofitna organizacija koja se bavi pitanjima okoliša. Imamo sjedište u Varšavi, u Londonu i drugdje. Ja radim u timu za bioraznolikost E, radimo na zakonodavstvu vezanim uz ribarstvo, na e, inicijativama na volontarnoj bazi e, koja se zove Seafood Coalition. Kako bih pripremila ovu prezentaciju, razgovarala sam s ovim nevladinim organizacijama. Jedna kategorija je ona koja stvara smjernice za potrošače. Jedna je u Nizozemskoj koja surađuje sa WWF-om i u Jedinom kraljevini imamo Marine Conservation Society. Te nevladine organizacije imaju partnerstva sa prodavateljima na malo i u Jedinoj kraljevini imamo partnerstva čak i gradova koje se bave održivim ribarstvom imamo i druge članove MPL u Portugalu i druge. Ovo su četiri područja koje ću pokrivati u svojoj prezentaciji. Žao mi je što govorim tako brzo, pokušat ću biti nešto sporija. Imamo četiri područja, to su e, vodiče za potrošače, e, istraživanje na e, održivosti, socijalna, ekonomska i okolišna pitanja. Što se tiče našeg posla, znamo da mi možemo imati velik utjecaj na potrošače, zato što u procjenama se koriste vjerodostojne šeme za certifikaciju. One ponekad mogu potrošačima reći kojim znakovima trebaju vjerovati i kojima ne. Firme i partnerstva koje ne imaju sa nevladim organizacijama e, radi se o vezama koje su nekad javne, a nekad su skrivene. Ovi odnosi mogu pomoći u uspostavljanju povjerenja u čitavom lancu opskrbe neki prodavači na malo također se bave procjenom rizika kako bi mogli poboljšati situaciju u svom području. Također radimo e, na postizanju ciljeva održivosti. Evo primjera iz Jedine kraljevine. Ja se bavim time. Mi radimo na ovim inicijativama E, kao što je Sustainable Cool Coalition, Coalition 2011. smo uspostavili minimalne standarde e, na području gdje zakonodavstvo ne postoji. To uključuje i znakove za okoliš, ali i obuhvaća divlju ribu i ribu iz uzgoja. Imamo e, dobrovoljno označavanje koje obuhvaća dodatne informacije o ribi. U našem kodeksu ponašanja imamo 75% pravila i firmi koje se povode za našim pravilima, to uključuje i restorane. Mi moramo imati certifikat koji izdaje treća strana, to znači da trebate ispoštovati određena pravila kojima ću govoriti kasnije trebamo imati i neovisne provjere. Mi smo odlučili koristiti dvije vrste um, vlastitih uh, tvrdnji. To znači da mi u jednoj kraljevini imamo taj sustav, imamo e, znak za okoliš e, ili druge tvrdnje koje se mogu primijeniti na određene proizvode. Novo sad ima puno riječi, ali želim samo uputiti na nešto. Želim reći da se tu radi o sličnim kriterijima o kojima se već danas govorilo. To je za održivost onih standarda koje izdaju treće strane. Radi se o praćenju koje se vrši svake dvije godine i ponovna, ponovni nadzor svakih pet godina. Mi se povodimo za pravilima FAO-a o održivom ribarstvu. Znakovi su u skladu sa ISO standardima. Standardi i e, provjere su u skladu sa međunarodnim pravilima, a E, nadzornici su akreditirani. Vratimo se sada na četiri teme o kojima smo htjela govoriti. Jedno je istraživanja supermarketa. Neke nevladine organizacije e, analiziraju e, dućane u kojima se prodaje riba i tamo gledaju koje se informacije nudi potrošačima europski znak za okoliš bi se trebao procijeniti i na temelju ovakvih informacija. Spomenula sam postojeća istraživanja koja bi podržala znak za okoliš koji se temelji na tri stupa održivosti koji bi uključio ekološke, ekonomske i socijalne e, elemente. To bi bila polazna točka za ovaj mogući ekološki znak. Što već postoji? E, indeks za znakove za okoliš pronašao je 459 znakova u 25 različitih industrijskih sektora u 197 država. Kao što sam rekla, ima mnogo logotipa, ima mnogo različitih standarda. Ako bismo željeli i e, dodati neke druge znakove, mogli bismo zaključiti da ih je stvarno jako puno. Ekološki znakovi za riblje proizvode i proizvode za akvakulture vezani su i uz istraživanja koja su provedena prije nekoliko godina e, gdje su e, izražene neke tvrdnje u vezi sa ribljim proizvodima na tržištu u Ujedinom kraljevinu, pojedine kraljevini se daju određene izjave o proizvodima. shvatili smo da je otprilike jedna trećina tih tvrdnji neistinita. Zato je potrebno zaustaviti one koji pokušavaju obmanuti građane, potrošače. Znak za okoliš je nešto što predstavlja certifikat za proizvod i zato proizvođači e, trebaju imati podrobne informacije o tome što to znači. Što se tiče Europske unije i državnih e, znakova za okoliš, među nevladinim organizacijama e, ljudi se jako zabrinuti zbog standarda jedinstvenog europskog znaka za okoliš postoji šema certifikacije koja je pozitivna i učinak bi mogao biti negativan ako bi europski standard bio niži u odnosu na postojeće znakove. Evo primjera, u Americi nacionalna administracija za oceane NOA koja je dio eh, odjela za trgovine stvorila je certifikat za riblje proizvode. Trebalo im je nekoliko godina za to, mislim čak da je to bilo deset godina, ali na kraju preporuke savjetodavnog vijeća bile su da ne bi trebao biti e, javni znak, nego bi trebao biti znak koji se neće oslanjati na javni novac. Radi se o znaku koji bi trebao zagarantirati sljedivost za potrošača. Trebalo bi se osloniti na e, principe nacionalne e, vjerodostojnosti. U Jedinoj kraljevini prije nekoliko tjedana imali smo znak za okoliš, za kulturu koji je došao pod lupom i radilo se o pojedinim eh, sastojcima i tu se govorilo o higijeni, sigurnosti hrane, dobrobiti životinja i o tome se mnogo govorilo zato što se govorilo o povlačenju znaka za perad eh, Um, u jednoj kraljevini je vlada smanjila neke standarde za uzgoj peradi i sada europski zakon predviđa da je 39 kg po, eh, po kvadratu dozvoljeno za uzgoj peradi, ali eh, u našem slučaju to bilo 38, a to su potrošači trebali znati kako bi mogli donijeti informiranu odluku kod kupnje određenog proizvoda. Na ovom slajdu GSSI je spomenuti prije, ali i ovdje također. Ova inicijativa gleda e, različito na razne znakove za okoliš koji postoje i E, to pokazuje da se marljivo radilo u industriji ribljih proizvoda. Trebamo ići korak dalje i raditi u smjeru dodatnih znakova za okoliš. E, evo nekoliko misli vezano uz europski znak za okoliš treba svakako nastaviti na tom putu. To je pretpostavka jer je to dobra ideja. Um, neko kaže da će biti skup znak. Iskustvo iz SAD-a pokazuje uh, hoće li lanac opskrbe koristiti ovaj znak, hoće li ga trebati odluka se treba temeljiti na tome da je to dobra stvar, ali moramo znati što je održiva kultura u zajedničkoj politici za ribarstvo. Govorimo o tome jako puno, ali nemamo jasnu definiciju, nemamo certifikatski sustav za akvakulturu koja bi trebala biti održiva. Tako da trebamo to prije dobro definirati prije stvaranja standarda i traženja da se zadovolje uvjeti. Govori se o e, pristupu koji će imati više dionika. Svi ti dionici trebaju biti uključeni u proces. I još jedno pitanje koje treba razmotriti je to da zajednička ribarstvena politika e, traži da imamo maksimalni održivi prinos kod ribarstva i e, zato to treba certificirati pod jedinstvenim europskim znakom za okoliš e, kako bi se znalo da je riba ulovljena na legalan način. O ovome sam već govorila, lanac opskrbe, e, hoće li oni koristiti znak za okoliš, ovisi o njima, zato što i potrošači moraju znati što bi to za njih značilo resursi bi se mnogo bolje koristili kad bismo htjeli postići održivo ribarstvo. Ali moramo i povećati transparentnost i održivost, sljedivost i imamo, moramo imati dokumentirani lanac u ribarstvu. Moramo osigurati da imamo jako puno komunikacije sa javnošću E, ako želimo imati e, veliku vidljivost ovog znaka za okoliš. Još nekoliko slajdova. Negativni učinci su to da nećemo imati podršku dionika, možda ćemo imati e, zbrku, imat ćemo potrebu za puno resursa i bit će problema sa provedbom. Postoji rizik nedostatka vjerodostojnosti, smanjenja standarda i eh, izobrazba, javna izobrazba će biti važna u tom procesu. Međutim, tu imamo mnoge potencijale, mogućnost da stvorimo održivu budućnost, to je ono što svi mi želimo. Imamo mogućnost eh, da se uskladimo sa boljim praksama i što se tiče pogotovo ekoloških znakova. Evo je posljednji slajd. Tražili su od nas preporuke što bi trebao imati europski znak za okoliš. E, trebao bi imati visoku sljedivost, visoke standarde za akvakulturu i za ribarstvo i što se tiče status tokova, e, legalnosti, učinak na staništa i e, održivost Mm, hrane koja se koristi u akvakulturi. Trebamo imati i pokazatelje koji će nam dati mogućnost uvida u napredak. Hvala lijepo. Merci Cathy d'avoir... Euh, Evo, hvala vam lijepa Kati što se držala ovog zadanog vremena i izuzetno interesantno ovo što smo čuli. A sada bih molio, zamolio Frederiku Sort, treća referentica iz Njemačkog društva za međunarodnu suradnju. Evo, dajem vam riječ, izvolite. Thank you very much for the invitation. E, hvala vam na pozivu i pa da smo znali ko će još doći, mogli smo se dogovoriti da nešto zajedno prezentiramo. Pokušat ću biti kratka. E, da, moja prezentacija se radi o izazovima pred kojima stoji e, riblja industrija u svijetu. Spomenut ću neke inicijative kojih su se već dotakli raniji govornici, e, čega bi se ticao znak sa okoliši izazovi e, pred kojima stoje Evropska unija glede održive održivih ribljih proizvoda. Znači ima mnogo znakova i, ljudi su zbunjeni glede e, gledati znakova i, i što oni znače u stvari i potrošačima je teško e, upoznati sa, sa ovim znakovima, što ni znače, proizvođači e, moraju izdvojiti dosta novca kako bi kako bi se učlanili u ove razne e, programe znakova za okoliš i kako bi prenijeli svoje poruke potrošačima. Znači ovo je sve jako složeno, potrošač je suočen s mnoštvom znakova i kome sad vjerovati. Znači, tijekom proteklih godina se spominjala, su se spominjala mjerila, nedostaje vjer, vjerodostojne informacije glede učinka ovih programa i njihove kvalitete. Ako komisija želi uvesti znak sa okoliš, e, prethodni govornici su se osvrnuli to, onda se to mora osloniti na smjernice FAO-a i kodeks za odgovorno ribarstvo i, i to uzeti kao polaznu točku za, za razvoj ovih kriterija. Znači, prisutne su razne inicijative kojima se nastojalo evaluirati kvalitetovi znakova. Ja bih spomenula dvije. E, Jedna je Global Sustainable Seafood Initiative, e, što su spomenuli dva govornika. To je javno-privatno partnerstvo eh, gdje su, u koje su uključene trideset 32 tvrtke, između ostalog i oni žele izraditi međunarodne pokazatelje kako bi mjerili učinkovitost programa zna kao za okoliš. I kriteriji se temelje na smjernicama FAO-a, eh, to je sad predmet javne konzultacije i nadamo se da ćemo do jeseni biti gotovi kako bismo mogli predstaviti tržištu gotov proizvodu. Svrha je smanjenja, smanjenje troškova e, time što ćemo isključiti suvišne elemente, ukinuti suvišne elemente. Spomenula bi također bazu podataka koju ima International Trade Center, Međunarodni centar za trgovinu sa sjedištem u Ženevi, oni su posvetili nekoliko godina e, uspostavi baze podataka, oni su prikupili standarde iz raznih sektora kako bi vidjeli e, na čemu se temelje ovi znakovi. Imaju kategoriju za riblje proizvode i za akvakulturu i oni su znači istražili postojeće zajedničke prakse koje su prisutne sada na tržištu i slično. E, da ako želite uvesti znak sa okoliš u Europskoj uniji, mora se oslanjati na određene kriterije i mora se također dobro koncipirati e, kako će funkcionirati upravljanje znakom, postupak certifikacije, kreditacije, tvrdnje, koje se moraju koristiti na ispravan način, ako se zloupotrebljavaju to treba sankcionirati, također tu, tu imamo mnoge internacionalne standarde, ISO norme ili drugi kodeksi ponašanja kojima bi se mogli voditi kad budete izrađivali ovaj znak izazovi. E, s kojima će biti suočena i ovi znakovi. Pa ima već dosta znakova za okoliš na tržištu i ovdje raspravljamo također o minimalnim kriterijima. Ako minimalni kriteriji Europske unije budu bili niži od već postojećih, to bi moglo imati negativan učinak. I mm, mi smo zalažemo za to da se Europska unija ne usredotoči samo na e, aspekte koji se tiču okoliša, nego također na socijalne okoliš, ne aspekte. U mm, Evropska unija možda ne bi trebala izraditi vlastiti znak, nego bi trebala utvrditi koji znakovi sad funkcioniraju i morali bi također utvrditi koji su glavni izazovi za riblju industriju, utvrditi najbolju praksu koje, na na kojoj bi se mogli temeljiti projekti kako bi se poboljšala situacija i kako bi se ribarstvo odvijalo na održivijoj razini. Hvala vam. Merci beaucoup, madame Hvala lijepa, gospođo Sork, na ovoj prezentaciji. Vrlo precizna, vrlo kratka prezentacija. A sada prelazimo, naravno, na pitanja i odgovore. četiri kolega zastupnika još se nalazi s nama. Da li imate pitanja koje biste postavili našim... Evo Ulrike, izvoli. Pa zapravo ne, ne bih imala pitanja, međutim sada na samom kraju ova tri referata koje smo čuli potpuno mi je sad sve postalo jasno da je uistinu važno da se postojeće sustave analiziraju, pregledaju. Ne vjerujem da mm, bismo trebali razvijati novi znak za okoliš. Imamo velik broj postojećih znakova koji su jako dobri. Trebali bismo pripaziti samo da e, glavni kriteriji budu sadržani u znakovima za okoliš. A što se tiče samih e, zahtjeva koje postavljamo, moraju biti izuzetno visoki. Letvica koje valja preskočiti, a ne bismo trebali imati tisuće znakova. Ako bismo razvijali ipak u konačnici novi znak za okoliš, onda bi to za sve one organizacije e, značilo koje su na neki način certificirani, to bi značilo da E, su uložili novac e, u prazno. Znači da njihovo certificiranje neće biti priznato, morali bi sada pristupiti drugoj organizaciji, prilagoditi se novom e u znaku za okoliš. Mislim da je to izuzetno opasno, a isto tako mislim da i Europska unija ili mi kao dakle proračun naš ne dozvoljava investiciju u razvoj novog znaka za okoliš. Mislim da to i nije potrebno. Imamo dobrih znakova, moramo izvršiti selekciju, vidjeti koji su dobri, koji su ispravni, koji mogu još unijeti neke izmjene u svoj način djelovanja rada. Ja ću se vratiti na temu MSC-a. Mislim da je to dobar put kojim smo tada bili krenuli. Važno je da i Iglo i Unilever zajedno sa World Wide Fundom su išli istim putem. MSC je neovisan, on se financira iz licenca i iz naknada koje se plaćaju. Mi to ne bismo uspjeli drugačije. Isto tako financira. Mislim isto tako da e, moramo uključiti i nevladine organizacije i stručnjake za redarstvo koje bi se uključili u certificiranje, odnosno postavljanje uvjete. Možda postoje još dva, tri E, organizacija koja se bavi certificiranjem, odnosno koja izdaju svoje znakove. Mislim da e, ne želim prihvatiti ovu ogromnu količinu. Mi moramo naše kriterije koje su minimalni standardi i moramo paziti pritom da ti minimalni standardi moraju biti daleko viši nego što sada imamo na tržištu kako ne bismo na kraju e, izostavili neke važne kriterije. Mislim da se moramo založiti za nekoliko važnih znakova i da bi onda potrošač s tim u vezi bio doista u dobrim rukama, a ne da imamo iskrivljene i oznake, odnosno nešto što bi narušilo povjerenje naših potrošača. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa Ulrike. Da li imamo još nekog ko bi se javio od naših kolega? Možda bi Kristijan mogao kazati nešto koje je zapravo papa e, u neku ruku i Stefan e, nam je bio kazao nešto vezano s Možda Kristijan, možda bi ti mogao kazati ime komisije, izvole. A, ne. Ja bih e, predložio da papa ipak progovori. Kristijan, izvoli. Hvala lijepo, Stefan. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, što ste mi dali priliku da mogu uzeti riječ. Evo, gospodin pastor je bio istaknuo da već dugo radimo na ovom dosjeu i mišljenja sam da još nismo došli do jedinstvenog stava, a isto tako ovo je dokaz da je tematika uistinu kompleksna imamo dosta zgušnut raspored i mislim da ovo saslušanje i ovaj kruk je donio svoj doprinos ovoj općoj raspravi. Mislim da se nazvamo već u završnoj fazi. Sve sam zabilježio što je ovdje iznijeto izrečeno. Mislim da ćemo za nekoliko tjedana doći do zaključka ove javne rasprave. Hvala lijepo Stefan na ovom marketingu koji se zapravo poduzeo i promovirao ovu tematiku a isto tako imat ćemo izvješće i u parlamentu i u vijeću, do tada ćemo još neke stvari pokrenuti. Međutim, napredak koji je u posljednjih pet godina postignut zaista je velik, a što se tiče etiketiranja, označivanja samih proizvoda, mogu, eto, kao papa, kao što smo me oslovili, e, prihvatiti prijedloge parlamenta koji je upućen prema komisiji, to je izuzetno važno. Sve ove dobrovoljne informacije koje su dana, tu je poduzeto niz koraka. A i gospodin Pastor je istaknuo specifikaciju proizvoda. Tu doista smo uložili velik trud kako bismo E, kod dostave dobrovoljnih informacija imali određenu bazu podataka. Tu još moramo investirati u sam sustav. Mi imamo ispravne temelje kako bismo ispravne informacije mogli proslijediti potrošačima. Gospodin Dekuper je kazao da sada imamo sredstva na raspolaganju koje možda u prošlosti nismo imali. Mislim da države članice koje nisu nazočne na ovom današnjem saslušanja e, zna o čemu e, zapravo kolega zna o čemu govorim kada pozivam države članice da daju svoj doprinos kako bi komunikacija između proizvođača i potrošača postala uistinu realnost to je realnost. Hvala lijepo što se javio. Evo, vrlo kratko bih želio staknuti. Imao bih pitanje e, za komisiju, međutim znam i poznato mi je da da Štefan e, e, će nas vrlo vjerojatno razočarati u svom odgovoru ali tome sigurno nije tako. Međutim, kao javna rasprava, da, upravo na to mora dovesti dalje, ali da li smo došli dalje? Da li paralelno vezano uz konzultacije i saslušanja postoje neke dodatne aktivnosti komisije? Zbog čega? Komisija je dala komunikaciju 2005. godine u petom mjesecu. U toj komunikacije i iznijeto je isto ono što se i danas iznosi. Izvješće komisije i komunikacija, tri pitanja su se tada postavili. Da li da ne činimo ništa, e, drugo, da li da oznake e, mogu se raznažati kao što je do sada ili ćemo e, dakle, ustrojiti jedan jedinstveni sustav za ribu i riblje proizvodi, odnosno varijanta najmanji mogući set kriterija koji bi bio primijenjen na eko, e, dakle, eko oznake. Deset godina kasnije ništa se nije promijenilo, još uvijek imamo te tri varijante i moramo vidjeti što će se nakon ovog javnog saslušanja i javne rasprave učiniti da li postoje bilo kakva druga stremljenja komisije da se ode korak dalje. Imamo u ovih deset godina iskustva da se ništa nije dogodilo, međutim, ukoliko će i sada na kraju izaći ponovno ove tri varijante, onda zaista nećemo ništa odabrati, nismo napravili. Da li želite odgovoriti, Štefan? Izvolite. Da, evo, da nam daš odgovor, da se mnogo toga razvijalo i, i uredba koja je donijela svoj napredak. Ja ne znam što bih dodao. U istinu, e, prije deset godina smo imali jednu detaljnu analizu koja je izrađena i ovo sve skupa nije dobro do nekih e, konačnih zaključaka. Pitanje koje se postavlja nije bez osnova. Naravno, kada se postavljaju pitanja, želimo dobiti ujedno i odgovor. Međutim, i to je sve što mogu kazati. Pa sve u redu, Stefan. Hvala lijepo. Da li se još netko javlja za riječ? Neka preciziranje? Tome nije tako. Onda bih ovime... Evo, ja sam suglasan sa onime što je Stefan kazao 2005. godine od 2005. godine nismo puno toga učinili, sada smo u 2015. godini i nadam se da ćemo sada uspjeti, želio bih iznijeti i svoj sud. Ne li mišljenje e, kolegice Ulrike nisam suglasan s tvojim mišljenjem i želio bih da me saslušaš. Što se tiče potrošača, oni traže s pravom preciziranje svih oznaka, znakovi koji moraju biti vrlo precizni, a koji su u uskoj vezi sa ribom i e, ribljim proizvodima. Javna kontrola nije dovoljna, mi imamo već nekoliko primjera ovakvih javnih certificiranja, nismo još prikupili dovoljno e, informacija o samom, osljedivosti i sigurnosti proizvoda te o održivosti razvoja vidjeli smo da postoje e, dobri znakovi, manje dobri znakovi. Uvjeren sam osobno da javni pristup oznakama, evropski pristup bi zaista zavrijedio e, pažnju najviših mogućih standarda koje bi se time mogli uvesti. Već postojeća uredba koja je isto tako omogućila komisiji e, izvješće, čini mi se izuzetno interesantnim, 2005. godine, kao što je rečeno, imali smo komunikaciju komisije i ja bih e, želio e, kazati nešto kolegi Kupru koji nije nazočan. Međutim, transparentnost i transparentnost kao ključni kriterij, transparentnost informacija, naravno sve to ima svoju cijenu, međutim, to nije cijena koju bi trebali platiti potrošači. I na ovim temeljima i osnovama mogli bismo se kretati i mogli bismo svakako e, ovaj znak za okoliš i realizirati na razini Europske unije Rezultate ćemo analizirati još i u parlamentu, vidjet ćemo što ćemo dobiti od vijeća kako bismo ovaj znak za okoliš mogli jedinstveno e, dakle lansirati. Hvala svima koji rade na ovom dosijelu, hvala na napretku, hvala na vašem sudjelovanju, hvala na razmjeni mišljenja i isto tako želim zahvaliti svim našim govornicima na njihovom doprinosu. Hvala lijepo i svim prevoditeljima. Evo, ranije smo završili no što je to bilo predviđeno.